Dear colleagues, honorable guests, ladies and gentlemen, I think that it is time to start also because we have Mislim da je vrijeme da počnemo, zato jer eh, imamo vrlo intenzivan dnevni red. Prije nego što započnemo, moram vam vas obavijestiti da eh, danas imamo prijevod na sve europske jezike. Možete na displeju provjeriti broj jezika i možete slušati izravno simultani prijevod. Prelazimo odmah na dnevni red sa uvodnom izjavom. I onda ćemo početi sa radom. Odbor Envi Europskog parlamenta je počašćen što danas može raspravljati sa zastupnicima u europskim parlamentima o jednom, jednoj od najvažnijih tema, odnosno klimatskim promjenama i kako pretvoriti Europu u gospodarstvo sa niskom upotrebom ugljika. Drago mi je što danas ovdje mogu pozdraviti zastupnike iz 29 domova, iz 22 nacionalna parlamenta. Ovdje imamo i predsjednike odbora i potpredsjednike parlamentarnih odbora, što znači da će da su teme o kojima ćemo razgovarati danas od ogromne važnosti i nama u Europskom parlamentu, ali i vama na nacionalnoj razini. Sigurno ćemo imati danas i zanimljivu raspravu i plodonosnu razmjenu mišljenja. Raspravu ćemo podijeliti na dva dijela. Prvi dio će se osredotočiti na izazove i također na ulogu Europske okolišne diplomacije u rješavanju problema klimatskih pitanja, a drugi dio će se usredotočiti na dugoročne izglede za ostvarenje jednog europskog gospodarstva sa niskim udjelom ugljika koji učinkovito koristi resurse. Kao što znate, Europa oduvijek predvodi u borbi protiv klimatskih promjena i također se zalaže za jedan ambiciozan globalan sporazum u tom pravcu i također želi igrati važnu ulogu na konferenciji u Parizu 2015. godine. Sveobuhvatni cilj europske klimatske politike je ograničiti globalno zagrijavanje na dva stupnja Celzija iznad e, onih razina u predindustrijskom razdoblju i kako bismo postigli taj cilj i kako bismo smanjili rizike od klimatskih promjena u sadašnjem e, stoljeću, a i dalje od toga, to je svakako potrebno. U listopadu 2014. godine Europsko vijeće je poduzelo važne korake ka ekonomiji sa niskim udjelom ugljika i razradilo je okvir e, za klimatsku politiku 2014. godine i zadalo je ciljeve za smanjenje emisija 40% e, do 2030. godine i to će predstavljati podlogu za naše pregovore o klimatskim promjenama. U uskoj suradnji sa drugim europskim institucijama Europski parlament namjerava odigrati značajnu ulogu u klimatskoj diplomaciji i i zasad ćemo naše izaslanstvo u, na COP21 u prosincu 2015. godine i odbor ENVI se u tom smislu zalaže za poduzimanje diplomatskih napora kako bi se osigurao uspjeh na dolazeće konferencije, kako bismo izrazili naš stav na konferenciji COP21 pripremili smo izvješće na vlastitu inicijativu o kojem ćemo glasovati na jesen 2015. godine. Vodstvo Europske unije u klimatskoj diplomaciji također se osanja na naše sposobnosti da dugoročno ostvarimo jedno gospodarstvo sa niskim udjelom ugljika i učinkovitim korištenjem resursa 2015. godine i zbog toga su uvedene odredbe o okolišnom zakonodavstvu koje se usklađuju sa najambicioznijim standardima u svijetu i to će nam pomoći da se nosimo sa najvažnijim izazovima po pitanju klimatskih promjena i također da izađemo u susret brigama koje se izrazila i poduzeća i stanovništvo Europske unije. Gospodarstvo sa niskim udjelom ugljika je jedan od prioriteta okolišnog akcijskog plana koji je usvojen u prosincu 2013. godine koji će oblikovati našu politiku do 2020. godine i zadati viziju do 2070. godine. Također kako bismo ostvarili taj prioritet potrebne su određene predradnje, odnosno potpuna provedba našeg paketa za klimu i također značajna poboljšanja okolišnih eh, performansi proizvodnje i također smanjenje učinka na okoliš potrošnje, recimo smanjenje rasipanja hrane i također smanjenje stvaranja otpada. Uz ovisnost o uvozu potrebno je jačati našu konkurentnost koja će ovisiti o poboljšanju učinkovitosti i korištenja resursa u cijeloj Europi. Pokazatelji i ciljevi za resursnu učinkovitost e, su određeni kako bi e, pomogli u donošenju uloga. E, zahtjevi koje sam spomenuo prije također imaju važne socioekonomske koristi i mogu potaknuti bolju konkurentnost. Usluge za potrebe okoliša su doista primjer uspjeha i bilježe porast od 3% godišnje i predviđa se da će se to ustročiti u sljedećih 10 godina. To su dobre vijesti za europska poduzeća koja su već vodeća na globalnoj razini kada je riječ o recikliranju i e, učinkovitosti korištenja resursa. Uvaženi kolege, dame i gospodo, teme današnje rasprave dotiču se čitavog niza važnih pitanja za Europu i za svaku zemlju članicu. Za svako od nas su to važne teme i kao političara i kao građana. Danas imamo priliku raspraviti o tim važnim temama između zastupnika Europskog i nacionalnih parlamenta i doista se radujemo ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Također trebamo organizirati i raspored vremenski govoreći našeg današnjeg sastanka, odnosno trebamo organizirati raspravu. Kao prvo e, trebamo naglasiti da je naš rad organiziran na sljedeći način. U načelu svatko može uzeti riječ, no e, ne može se svatko javiti na sve teme. Tako da ću vas moliti da se držite jednog pravila u interesu naših radova i to se primjenjuje u načelu u Europskom parlamentu, ali ne u na nacionalnoj razini. Dakle, molit ću vas da uzmete riječ na najviše dvije minute i također ću vas zamoliti da imate u vidu ono što je već spomenuto u raspravi i da vaši komentari i pitanja budu u skladu sa temom koja je na redu. Zastupnici nacionalnih parlamenta koji žele riječ, uzeti riječ trebaju uzeti svoje kartice i predati ih e, poslužiteljima. Imate e, karticu za svaku temu koje će vam biti podijeljene na početku svakog dijela rasprave i e, možete umjesto toga i podići ruku. No, sada možemo započeti. Drago mi je što mogu pozdraviti gospodina Edorsa Smiltensa, potpredsjednika odbora za okolične i regionalne politike Latvijskog parlamenta koje će nam dati uvodnu izjavu. Izvolite. Dame i gospodo, ekscelencije, hvala vam što ste mi dali mogućnost da vam se obratim ovim govorom. Klimatske promjene predstavljaju opasnost za sve nas kako bismo izbjegli najgore posljedice klimatskih promjena treba se zadržati globalno zadopljenje u e, okviru dva stupnja. Kako bi se u tome uspjelo, sve države moraju imati pravno obvezujuće odredbe kako bi se naš cilj ostvario do 2020. godine. Međutim, to sve neće biti dovoljno kako bi se dugoročno smanjile emisije stakleničkih plinova. Kako bismo to postigli, moramo promijeniti način razmišljanja. Trebamo imati gospodarstva koje će na ekonomičan način koristiti resurse i neće imati velike emisije ugljika. To vrijedi za cijeli svijet, to vrijedi za Europu. Uloga parlamenta u tom procesu zaista je neophodna i zbog toga mi je drago što će se danas raspravljati na tu važnu temu. Koristim ovu priliku kako bih rekao da nam je drago da je 6. ožujka 2015. godine na sastanku ministara za zaštitu okoliša država članica, a pod predsjedanjem Latvije, da je dakle tada e, Europska unija zatražila da svaka država službeno kaže koje će imati ciljeve za te emisije to je već jedan uspjeh koji će se upisati u sporazum za 2015. godinu. Države članice Europske unije obvezale su se da će smanjiti emisije stakleničkih plinova za 40% bare i to do 2030. godine. Europska je unija prva velika ekonomska velesila koja je izrazila da će se toga držati. To je prvi korak kako bi se postigao međunarodni sporazum na sastanku što će se u Parizu održati u prosincu 2018, 2015. godine. Dame i gospodo, preostaje još osam mjeseci do tog trenutka. Europska unija aktivno sudjeluje u međunarodnim raspravama kako bi se to ostvarilo. U sljedećih će osam mjeseci biti izuzetno važno pregovarati s državama koje nisu članice Europske unije. Morat ćemo im objašnjavati koji su stavovi Europske unije i pomoći im da shvate u kojim je područjima moguće ostvariti globalni sporazum. Latvija je spremna angažirati se. Poziva i druge europske države da učine isto. Danas e, želim da će ova, da ova rasprava bude plodonosna i nadamo se e, da će se takve rasprave nastaviti i u budućnosti. Hvala na pozornosti. Hvala vam lijepa. Možemo započeti sa prvom raspravom. Želim kao prvo pozdraviti naše paneliste. U prvom dijelu rasprave gospodina Miguela Arias Kanjeta, povjerenika Europske unije za djelovanje po pitanju klimatskih promjena i energetike i također gospodina Hosta, potpredsjednika odbora za okoliš, klimu i energetiku. Kako bismo imali dovoljno vremena za raspravu, zamolit ću sve koji budu uzimali riječ da se drže predviđenog vremena, najviše deset minuta, to vrijede za naše paneliste, a odmah predajem riječ povjereniku Kanijeteu. Gospodine Lavija, uvaženi zastupnici, drago mi je što sam danas ovdje kako bih govorio o putu prema Parizu, a vaše sudjelovanje je važan doprinos raspravama o novom sporazumu o klimi. Samo je devet mjeseci preostalo do konferencije u Parizu i do tada još trebamo učiniti mnogo toga kako bismo osigurali da sporazum koji ćemo tada postići nas dovede na pravi put kada je riječ o suzbijanju klimatskih promjena. Evo nekoliko ključnih aspekata ovog procesa. Kao prvo, doprinose Europske unije. Drugo, dijalog i suradnja sa drugim zemljama i regijama i nekoliko komentara o ulozi nas parlamentaraca kao treće. Evo, počet ću od doprinosa Europske unije. Kao europski povjerenik za klimatsko djelovanje i energetiku doista sam ponosan što je naše gospodarstvo bilo prvo koje je dalo svoj doprinos novom globalnom sporazumu Iznijeli smo svoju formalnu namjeru da damo takav doprinos e, okvirnoj konvenciji o klimatskim promjenama u ožujku nakon dogovora na sastanku ministra za okoliš. Europska unija dakle održava svoje obećanja, a srž našeg doprinosa je sporazumu su obvezujući ciljevi za smanjenje stakleničkih plinova koji su dogovoreni prošlog listopada. Do 2030. godine smanjit ćemo emisije za najmanje 40% u usporedbi sa razinom iz 90. godina. I to su sveobuhvatni obvezatni ciljevi koji obuhvaćaju sve sektore i izvore emisija i to se može postići jedino djelovanjem na teritoriju Europske unije. To je ambiciozan, ali i ostvariv cilj u skladu sa smanjenjem emisija, e, dakle ovo smanjenje od 40% će nam omogućiti da ostvarimo naše dugoročne ciljeve od smanjenje od 80% do 2050. godine na domaćem teritoriju i Upravo smo počeli sa zakonodavnim e, odlukama kako bismo ostvarili taj cilj, a prošloga tjedna, upravo kao prvi korak, e, smo započeli sa konsultacijama sa svim e, dionicima u okviru sporazuma do 2030. godine i to je ključan element u ostvarenju cilja komisije jedne unije sa naprednom klimatskom politikom. I to se temelji na pet dimenzija energetskoj učinkovitosti, e, unutrašnjem tržištu, dekarbonizaciji, sigurnosti prehrane i izraživanju inovacijama. I to je sve usko međusobno povezano. E, ako želimo smanjiti emisije stakleničkih plinova, to će igrati važnu ulogu u poboljšanju energetske sigurnosti i smanjenju uvoza, a to će otvoriti također i nove mogućnosti za rast i zapošljavanje. No sada ovu viziju trebamo pretvoriti u djelo. Već smo e, razradili akcijski plan koji će biti predstavljen u narednim mjesecima i godinama i namjeravamo djelovati u cijeloj Europi, no to nije dovoljno. Klimatske promjene su globalan izazov i zato rješenja moraju također biti globalna. I to me dovodi do sljedeće točke, dakle do e, suradnje sa našim međunarodnim partnerima. Europska unija e, treba održati svoje obećanja u Parizu, ali danas smo odgovorni za manje od 10% globalnih emisija i taj naš udio je sve manji. Zbog toga nam je potreban transparentan, dinamičan i pravno obvezujući sporazum svih partnera koji treba održavati također i razvoj nacionalnih odgovornosti u okviru globalnog gospodarstva i također današnju političku stvarnost i kapacitet pojedinih zemalja da doprinesu time. Strane se trebaju potruditi i smanjiti globalne emisije za najmanje 60%, do 2050. godine i to je u skladu sa znanstvenim procjenama i također sa međunarodnom obvezom da se e, zadrži globalno zagrijavanje na 2 stupnja Celzija u usporedbi sa preindustrijskim vremenom i zbog toga ovaj sporazum treba biti i obvezan i također ambiciozan i treba također izdržati ispit vremena, odnosno treba ga stalno revidirati i stalno prilagođavati ciljeve u svjetlosti znanstvenih otkrića. U nadolazećim mjesecima ja ću razgovarati sa partnerima diljem svijeta kako bih osigurao da se postigne jedan čvrst porazum u Parizu, a najneposredniji izazov je poštivanje rokova kada je riječ o davanju doprinosa i da to učine kritična masa međunarodnih partnera i trebamo se pridržavati rokova za davanje svojih doprinosa. Do danas, osim Europske unije, Švicarska, Norveška i Meksiko su jedine zemlje koje su dale svoje doprinose i e, Meksiko je e, prvo novo gospodarstvo koje je to učinilo. Dakle, hvala im. Očekujemo sada da Kina, SAD i druge zemlje G20 eh, da slijede primjer Europske unije i da također daju svoje podloge i također pozivamo i vodeće partnere i partnere iz G20, eh, iz Afričke skupine i također iz Saveza eh, malih afričkih država. Znamo da će to odraziti i različitost njihovih okolnosti u različitim zemljama no svaki doprinos treba biti što ambiciozniji s obzirom naravno na njihove individualne sposobnosti i mogućnosti. Vrijeme je ključno. Do konferencije u Parizu trebamo se dobro sporazumjeti oko našeg napredovanja kako bismo postigli ovo smanjenje na 2 stupnja Celzija. A sada vratimo se ulozi parlamenta na globalnoj sceni Europska unija ima posebnu odgovornost kao predvodnik u djelovanju na uzbijanju klimatskih promjena i svojim djelovanjem smo pokazali da e, su gospodarski rast i smanjenje emisija kompatibilni i to možemo zahvaliti i aktivnoj potpori parlamenta Europske unije. Želim vam zahvaliti na vašim naporima do sada i računam na vas da ćete tako činiti i u buduće. Na Pariškoj konferenciji parlamenti na nacionalnoj i europskoj razini će morati ratirati nov sporazum. S obzirom na to, pozivam vas da e, aktivno pratite napredovanje pregovora jer kao što smo učinili u prošlosti, komisija će i dalje izbili pratiti Europski parlament e, i njegov angažman i također sudjelovanje iz stalnica Europskog parlamenta na konferenciji i u raspravama. Europska unija, kako bi bila učinkovita, mora govoriti jednim glasom. Iako parlamenti nisu glavni pregovarači, ipak ste veleposlanici Europske unije u obraćanju drugim, e, trećim zemljama i njihovim e, parlamentima i drugim partnerima i tako imate važnu ulogu na međunarodnoj sceni. A to se odnosi i na razdoblje nakon Pariza, zato jer konferencija u Parizu sama po sebi neće riješiti, riješiti pitanje klime. Dakle, trebamo vratiti svijet na održivi put, ali provedba preuzetih obveza će se odigrati nakon Pariza i odigrat će se također rasprave u nacionalnim parlamentima o tome. U Europskoj uniji imamo više iskustva o tome od drugih zemalja i Europski parlament može mnogo toga pridonijeti u tom smislu i to je doista važna prilika za vas i zato ja potičem e, takve razmjene mišljenja. Uvaženi predsjedniče i zastupnici, kao građani Europske unije poznajete dobro izazove s kojima se nosi europsko stanovništvo u svakodnevnom životu i njihove brige o budućnosti. Klimatske promjene su tu na e, vrhuncu ljestvice. U nedavnim anketama 9 od 10 europljana je izjavilo da smatra to ozbiljnim problemom, a za veliki dio europljana to je najveći problem s kojim se svijet suočava i zato vide potrebu za klimatskim djelovanjem. U istoj anketi 4 od 5 europljana se složilo da je suzbijanje klimatskih promjena i energetska učinkovitost može potaći rast i zapošljavanje i to ističe važnost upravo suočavanja sa tim izazovima i to na ambiciozan način način. Svi imamo svoju ulogu u ostvarenju uspjeha u Parizu i također otvaranje jedne niskougljične budućnosti na globalnoj razini. Radujem se vašoj budućoj suradnji i raspravi. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam gospodine povjereniče što ste se držali zadanog vremena, a sada predajem riječ gospodinu Anriju Koksu, potpredsjedniku Donjeg doma Luksemburškog parlamenta. Izvolite. Ah, a, a <laughs> Još jednom s ono. Gospodine povjereniče, gospodine predsjedniče, dragi kolege, zastupnici. Prije svega hvala vam što ste me pozvali na ovaj sastanak i dali mi riječ. Na, e, za vrijeme kada se bude održavala konferencija COP21, Luksemburg će predsjedavati Europskom unijom. Luksemburg e, će sve učiniti da se Paris pripremi u najboljim mogućim uvjetima. Važno je da imamo jedan dinamičan i obvezujući ugovor za sve koji će omogućiti da se zatopljenje našeg planeta E, zadrži u okviru dva stupnja. Danas je više nego izvjesno da će sastanak strana u Parizu biti onaj na kojem će e, biti angažirani ne samo šefovi država i vlada, već i civilno društvo. 2014. godine po prvi puta je održan e, prosvjed za klimu u više od 130 zemalja na stotine tisuća građana svijeta tražili su od svojih šefova i država i vlada da djeluju hrabro. U svjetlu održavanja konferencije u Parizu sasvim sigurno održat će se nove aktivnosti takve vrste. Međutim, državi, e, šefovi država i vlada ne uspjevaju već godinama postići obvezajući sporazum o e, klimatskom E, zatopljenju, ali uspjeva se ponašati na drugi način. Zahvaljujući e, akcijama nevladinih organizacija, civilnog društva i tako dalje. Iz tog razloga želim najprije naglasiti da je potrebno uključiti civilno društvo kao i lokalnu i regionalnu razinu u e, izradi bilo kakvog sporazuma. Treba i u naši građani aktivno sudjelovati u borbi protiv klimatskih promjena, jer to od nas traži da izradimo nove normativne i zakonodavne akte kako bismo ostvarili to na što smo se obvezali. Cijeli taj postupak e, prolazi i putem demokratizacije energetske proizvodnje energetske proizvodnje s manjim emisijama ugljika u suradnji s našim građanima i za njih. Drugo što želim naglasiti jest da se treba, kako bi se uspjelo, nadahnuti lokalnim i regionalnim iskustvima. Lokalne vlasti su najbliže građanima i mogu provjeriti e, funkcioniraju li strategije na terenu i u svojstvu toga ih prilagoditi. Od 1990. u okviru Staveca za klimu kasnije a on, lokalne su se vlasti organizirali putem e, konvencije gradonačelnika i na taj način omogućavaju da mnogi programi zažive uspješno na lokalnoj razini i tako se bore protiv zatopljenja jasno je da se trebaju napustiti nejasni politički ciljevi i pretvoriti ih u konkretne i opipljive ciljeve. Nadalje treba koordinirano raditi kako bi e, se spriječilo da se stvore izolirane, ponekad kontradiktorne inicijative. Treće, treba naglasiti povezanost sa ciljem smanjenja stakleničkih plinova i druge političke ciljeve kao što su na primjer oni s plana zdravstva primjerice ili obrazovanja. Četvrto, moraju se uspostaviti programi suradnje i partnerstva. I peto, treba se stalno pratiti kakvi se rezultati postižu i ovisno o tome kakvi su prilagođavati i uskladiti s ciljevima. Do sada je Luksemburg uspio mobilizirati 93 od 105 luksemburških općina u aktivnoj borbi protiv e, klimatskih promjena. Općine igraju e, izuzetno važnu ulogu u skladu s izrekom razmišljati svjetski, djelovati lokalno. Stimuliraju se lokalna i regionalna ulaganja gospodarstvo na lokalnoj razini i e, e, otvaranje radnih mjesta. Na taj način Luksemburg je sudjelovao u European Energy Awards. A e, za uzvrat država nudi financijske potpore i stručnu pomoć. Zahvaljujući tome gotovo sve naše općine i gradovi mogu ući u konvenciju gradonačelnika. Mi koji smo ovdje, koji predstavljamo nacionalne i regionalne parlamente, mi imamo veliku odgovornost jer smo mi izabrani predstavnici naroda koji donose zakone. U tom smislu je 2014. godine Luksemburški parlament odlučio osnovati parlamentarni pododbor koji će se tematski baviti pitanjima klime i energetike. Taj i pododbor trenutno analizira situaciju u našoj zemlji, analizira uspjehe i neuspjehe sadašnje klimatske politike i želi dati alternativna rješenja. Bilo je predviđeno da se do ljeta održi rasprava u našem parlamentu uz jedno izvješće za koji sam ja izvjestitelj. A trebalo bi pomoći da se buržani bore protiv klimatskih promjena na taj način. Trebali bismo dakle položiti temelje za uspostavljanje pravog horizontalnog zakona za zaštitu okoliša i da naša, e, naša zemlja ima prave parlamentarni zakon za e, borbu protiv klimatskih promjena. Dopustite mi da ispričam kolege iz Finske koji ne mogu doći zato što će se uskoro u njihovoj zemlji održati izbori, ali oni su nedavno usvojili vrlo značajan zakon za borbu protiv klimatskih promjena. Uspjeh će doći samo ako sve e, akcije budu vjerodostojne. Možemo dakle samo čestitati na inicijativi e, koju je Europska komisija poduzela i e, sve ono što će se na sastanku na vrhu u Rigi odlučiti u svjetlu predstojeće konferencije u Pariza. Dakle, treba e, bi da sve države objave u e, istim rokovima koliki su njihovi ciljevi za smanjenje emisije ugljičnog dioksida. Zaista imamo veliku odgovornost da mi kao europljani jednoglasno branimo naš e, planet i e, bilo bi šteta da e, Europa bude razjedinjena. Moramo iznad svega naglašavati našu sposobnosti inovacije jer imamo dovoljno tehnologije da smanjimo emisije. Isto vrijedi ka financiranju potpore država zemalja u razvoju. Treba dakle paziti da inovacija ne E, omogući da se ne pređu dva stupnja zatopljenja. Trebamo imati gospodarstva koja će imati biti niskih emisije ugljika i e, koji će omogućiti održivo gospodarstvo. Gospodine povjereniče, gospodine predsjedniče, Luksemburška vlada i nadležni resorni ministar učinit će i čine sve kako bi se u Parizu potpisao sporazum dostojan nasljednik sporazuma protokola iz Kiota. Hvala lijepa. Možemo sada započeti s prvom serijom pitanja. Odmah ću dati riječ e, gostima. Naši gosti su dakle zastupnici različitih zemalja Eh, Jesus eh, Ruiz. Ruiz koji je eh, <clears throat> iz Senata gdje predsjedava odborom za zaštitu okoliša. Podsjećam svatko ima dvije minute za govor. Hvala lijepa. Prije svega, ako mi dopustite želim najprije pozdraviti naše kolegu, naše kolegu koji je donedavno bio ministar u Španjolskoj. Želim mu dakle željeti uspjeh na njegovoj ulozi povjerenika i njegov će mandat biti siguran koristan za sve nas. Imam i jedno pitanje. Čuli smo dakle kako bi Europa trebala predvoditi u borbi protiv klimatskih promjena. E, uvjerena sam da se e, želi ostvariti takav uspjeh Ali ako govorimo o onome što treba napraviti Europska unija, što nam možete reći o klimatskoj diplomaciji. Što biste nam mogli reći o sprezi između svih vrsta politika, uključujući i energetske politike, kako bi se ostvarili ciljevi koji postoje eh, kada se bori protiv klimatskih promjena? ne možemo na izoliran način e, smanjiti emisije jer to je izravno vezano s proizvodnjom robe i e, potrošnjom robe. To se ne može napraviti izolirano jer sve to treba biti dio jedne sveobuhvatne europske politike. i to bi trebalo činiti sve zemlje. Hvala. Sada gospodin McCarthy koji predsjedava odborom za okoliš Irskog parlamenta. Hvala. Irska je svjesna da je borba protiv klimatskih promjena jedno od ključnih e, elemenata ovog stoljeća i to će sasvim sigurno odrasti na sve naše zemlje. E, u e, Irskoj postoji specifičan problem ako naraste vizina mora i ako obala bude zbog toga pod utjecajem velike količine kiselosti tla. Naročito je to vezano i za padaline. Mi bismo htjeli da Europa jasno u prosincu kaže kakav je njezin plan i da taj plan bude jasan i ambiciozan. Nama je jasno da je ovo kritična godina i sporazum koji će se postići morao bi omogućiti dugoročnu izvjesnost za sve dionike. Smatramo da novi sporazum mora biti pravno obvezujući i da sve države moraju jasno znati svoje ciljeve kako bi zatopljenje ostalo u okviru dva stupnja. Irska e, želi e, da do 2050. godine smanji e, emisije za 80% u odnosu na razinu iz 1990. godine. Mi bismo se htjeli opredijeliti za ugljično neutralnu stopu, uključujući i u šumarstvu. Htio bih e, zaključno postaviti pitanje povjereniku Kanjeteu. Hoće li on učiniti sve što može kako bi e, sektor poljoprivrede i šumarstva e, i nulta i stupanj emisije ugljičnog dioksida budu dio budućeg sporazuma. Drugim riječima kako bi se znalo točno što se radi kada se E, bude e, proizvodila hrana e, postoji ne bi bilo dobro da se mora postaviti izbor između proizvodnje hrane i u zemljama gdje nema puno ugljičnih emisija i gdje ih ima. Sada dajem riječ gospodinu Tenjausu, podpredsjedniku odbora za okoliš Poljskog senata. Hvala lijepa. Dopustite mi da vam ovdje izložim stavove i ideje koje smo pripremili za današnju konferenciju. Poljska će podržati svaki sporazum koji će omogućiti smanjenje emisija i općenito curenje uglika. Međutim, to nije moguće. Ne bude li glavni ekonomski partneri također se za to založili. Vidjet ćemo kako će biti situacija u Parizu. Mi bismo željeli podržati nešto što će biti zbir svih napora, dakle napora svih zemalja kako bi se temperatura e, smanjila i ostala u okviru 2%. S obzirom na konferenciju u Parizu, moram reći da e, se pripremaju dva priloga koja zapravo nisu vezana sa stvarnošću. Oni se odnose na samo ograničen broj zemalja i e, a takva vrsta argumenta argumenata samo će povećati emisije ugljika određene zemlje će samo postupiti na određeni način, dok će druge, veliki broj drugih govoriti sasvim drugačije. Joe Leinen sada u ime Evropskog parlamenta. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Lijepo je da smo se mi e, iz Europskog parlamenta sastali sa zastupnicima iz nacionalnih parlamenta jer e, e, potrebni su ovakvi dijalozi u okviru mreže GLOB mi smo aktivni na globalnoj razini kao zakonodavac kako bismo ostvarivali ciljeve. E, cilj Pariške konferencije je jedan obvezujući sporazum moje pitanje povjereniku bi bilo što je moguće postići što se tiče obvezujućeg karaktera. Znamo da SAD, Kina i drugi ne žele obvezujući sporazum. Moralo bi se onda barem jedan obvezujući sustav provjere E, izvješća e, uvesti, to je jedan barem minimalni cilj. Znamo da cilj od manje od dva stupnja Celzija e, teško postići. Moja ideja bi bila da Evropska unija sklopi partnerstva sa zemljama u razvoju i da to učine i SAD i Japan kako bi te 4 gigatone emisija koje trenutno imamo kao e, rupu, e, kako bismo tu rupu zatvorili. E, posljednja sporna točka bit će naravno financije, financije, financije, kako, bi, kako namaći tih 100 milijardi, to su naravno osnovne točke koje su nam još na stolu. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelj, gospodine povjereniče, dame i gospodo, vi ste već o osnovnim smjernicama europske politike zaštite klime već e, dovoljno rekli. Međutim, ja se boj, pitam da li će Europska unija E, zadržati vodeću ulogu i ja osobno smatram da tu još dosta treba učiniti osobito što se tiče napora i ciljeva Europske unije. Ciljevi za 2030. su po mom mišljenju e, manji od očekivanja i od mogućeg, osobito kad se imaju u vidu globalne e, nužnosti. Mislim da ćemo tu imati poteškoća da do, postignemo ciljeve i što se po mom mišljenju e, potreba nam je to jedan preokret u Europi. Ja imam dva konkretna pitanja. Prvo, da li je komisija spremna i voljna obzirom na ciljeve koje imamo za 2050 da se tu emisije smanje za 80 do 95 posto E, da preradi, odnosno dalje razvije i poboljša ciljeve za 2030. Drugo pitanje, i to mi je doista krajnje važno, da li će Europska unija poduzeti nešto protiv nedostataka naše politike, na primjer nije isključeno da će doći do izmještanja emisija e, e, u treće zemlje, ili da će se e, smanjenja emisija koja su postignuta izvan Europske unije e, uvesti u bilancu onoga što je postigla Europska unija. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada gospodin Antonio Ramos Predo koji je e, član zastupnik u parlamentu u Portugalu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mi smo doista do sada u prošlosti uložili velike napore e, i uvijek iznova se ponavlja da se u borbi protiv klimatskih promjena ne radi samo o E, okolišu nego i o gospodarstvu dakle radi se i o etičkim pitanjima i o socijalnim pitanjima i o javnom zdravstvu i o sigurnosti ta se pitanja ne mogu riješiti bez jedne ogromne solidarnosti e, i bez da se, e, da se međusobno surađuje. Europska unija ima jednu moć u tom smislu i mi moramo dalje ostati u kontaktu sa našim partnerima kako bismo postigli cilj smanjenja emisija za 80% do 2050, ali kako bismo uvjerili svoje partnere moramo najprije kod sebe doma riješiti probleme. I to je moje pitanje za povjerenika. Kako kanite to učiniti? Što mora učiniti Europska unija? mi na primjer imamo cilj što se tiče energetske učinkovitosti, taj cilj do sada nismo postigli, odnosno nismo na putu da ga postignemo. Što po vašem mišljenju treba učiniti komisija, odnosno zemlje članice, kako bismo taj cilj postigli? Mi smo si taj cilj postavili. Još nešto, uvijek se govori o tom pravno obvezujućem sporazumu u Parizu. U Kopenhagenu smo bili vrlo razočarani i zato imam još jedno pitanje e, za povjerenika. Kako to mislite postići ili kako vi gledate na to? Ima nekih vrlo konkretnih činjenica pred kojima stojimo i imajući u vidu te činjenice, tu stvarnost, E, i razno razne interese i interese Europske unije, kako e, misli Europska unija zadržati svoju konkurentnost vizavi naših e, politika što se tiče zaštite klime. Hvala lijepa, sljedeća govornica. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Svi moramo udružiti napore ako se nešto e, zajednički radi moramo e, onda voditi računa i o točnosti informacija moramo imati točne brojke kao drugo E, zakonodavstvo što se tiče bioraznolikosti, klime i tako dalje. Imamo cijele hrpe e, tih zakonodavnih akata i teško ih je sve ishvatiti i primijeniti. Bitno je da e, ujedinemo sve sektore gospodarstva, industrija i naravno poljoprivreda. Mi u Nizansko radimo na tome. Hvala lijepa, to su bile moje primjedbe. Hvala lijepa. Sada gospođa Fabien Kela, članica Francuskog senata. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zajedno s kolegom gospodinom Lecontom htjela bih e, ovdje svjedočiti o tome da Francuska želi zajedno svim državama članicama e, preuzeti obveze vezane za klimu. Velika je čast za našu zemlju da e, budemo domaćini konferencije stranaka 21 što će se održati u Parizu. Mi želimo da e, i e, u Francuskoj kao i u Europi se angažiraju političari i to dugoročno. Imamo pitanja za povjerenika i e, za predsjedništva Europske unije. Gospodine povjereniče, ta diplomacija za okoliš što ste vi ukratko predstavili, možete li vam reći što ćete raditi vi i ono što će raditi zastupnici, kako se to e, može raditi u sprezi s nacionalnim parlamentima. Drugo, kakve ćemo znakove dati mi na toj konferenciji za države koje nisu toliko razvijene, one koje zapravo imaju dvostruke kazne. E, mislim ovdje na afričke zemlje i na zemlje E, središnje i južne Amerike koje još nisu dovoljno napredovali u razvoju. Nadalje, pitanje e, za gospodina, kao gospodina Joa vezano za 100 milijardi eura zelenog fonda. Da, traži se da se u zeleni fond stave privatni izvori financiranja, ali svejedno kako će taj fond funkcionirati. I za kraj, drago mi je da smo se svi sastali na interparlamentarnoj konferenciji. Hoćemo li na kraju današnjeg dana usvojiti zajedničku deklaraciju gdje bismo mogli nabrojati koje mi stavove dijelimo kako bi se napredovalo u svjetlu budućeg sastanka COP21. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Leš Kepli odbor za održivi razvoj e, parlamenta Republike Mađarske. Europska unija, Europsku uniju često e, kritiziraju da ne čini dovoljno vanjsko-političkim pitanjima, ali u nekim stvarima je naše djelovanje vrlo primjerno i uzorno, a to je e, borba protiv klimatskih promjena. Nažal, ja vjerujem da Europska unija mora učiniti sve što je u njenoj moći da i dalje zadrži vodeću ulogu. Bilo bi vrlo važno postići da i SAD i Kina učine nešto odnosno da u svoje ambiciozne ciljeve što se tiče zaštite od klimatskih promjena. Ne samo Evropska unija u cjelini, nego i Mađarska je zainteresirana za to da e, globalno zatopljenje ostane ispod 2 stupnja Celzija. S druge pak strane, ne smijemo poduzimati korake koji će e, dovesti do poremećaja e, u tržišnom natjecanju, odnosno koji će smanjiti našu konkurentnost. Mi moramo učiniti mnogo za e, klimatske, e, borbu protiv klimatskih promjena, ali ne smijemo pritom biti mučenici. Mi smo također mišljenja da su potrebni bilateralni sastanci kako bi se doprinjelo tome da konferencija u Parizu uspije i Mađarska želi tome doprinijeti. Ja vjerujem da će da diplomatski koraci mogu dati veliki e, doprinos uspjehu Pariške konferencije, Mađarska će e, vrlo angažirano sudjelovati u tome. Mi smo mišljenja da e, bi svi sudionici konferencije trebali dati svoj doprinos. Evropska unija raspolaže najvećom diplomatskom mrežom na svijetu. Ja vjerujem da mi taj instrument moramo koristiti kako bismo u Parizu postigli uspjeh. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada gospodin Gerbrandi, zastupnik u Europskom parlamentu, ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao što je povjerenik već rekao u svom uvodnom izlaganju, Europska unija je odgovorna za manje od 10% globalnih emisija CO2. To je činjenica. S druge strane, još uvijek imamo ogromnu povijesnu odgovornost europske zemlje. Naravno, moj fokus nije toliko kako bi trebao izgledati sporazum e, koji bi se postigao u Parizu. Mislim da velika većina nas koji smo ovdje nazočni se možemo lako složiti oko toga kako bi taj sporazum otprilike trebao izgledati. Ali ono što je po mom mišljenju zanimljivije je kako možemo doista iskoristiti tu priliku E, nakon problema koje smo imali prije šest godina u Kopenhagenu, kako možemo izbjeći drugi Kopenhagen, reprizu toga. Ja sam bio na konferenciji u Limi, u Peru i po mom mišljenju bilo je, meni je jasno da sve dok bogati svijet ne bude spreman platiti više za borbu protiv klimatskih promjena, siromašni dio svijeta ne, neće biti voljne doista e, izaći sa svojim ciljevima. Moje pitanje za, to, za povjerenika je da li imate konkretne planove e, kako bi se razbio taj zastoj, e, uklonio taj zastoj e, gdje bogati svijet zapravo jedni druge uzimaju za taoce, odnosno ne napreduje se prema ciljevima koje želimo postići. Mi smo dio bogatijeg dijela svijeta i mi moramo biti ti koji ćemo e, e, učiniti prve korake kako bi se e, uklonio taj zastoj. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospođa Gergens, članica odbora za zaštitu okoliša u Belgijskom parlamentu. Hvala lijepa. Mislim da je doista važno što je važno reći jest da e, svi moramo nastojati ostvariti maksimum, uključujući i europske zemlje, a kako bismo postigli maksimalno smanjenje emisija stakleničkih plinova. Mislim da ono što bi bilo također zanimljivo jest da Europska unija se prestane bojati i stalno gledati sve u svjetlu toga kako bismo naše mjere mogle ići na uštrb našim gospodarstvenicima, pogodovati drugim e, državama. Trebaju se ipak poštovati norme međunarodne organizacije rada prije nego što se određena roba može uvesti u Europsku uniju. Želim naglasiti da je vrlo važna koherentnost politike na svim razinama, od lokalne, regionalne, državne, europske i svjetske razine. Svaka država mora napraviti svoj maksimum. Ne može se očekivati da zemlje u razvoju ili pak zemlje gdje vlada veliko siromaštvo e, i koje zapravo i najviše pate zbog globalnog zatopljenja i e, zbog klimatskih promjena. Dakle, ne može se od njih očekivati previše. Bilo bi šteta da pregovori propadnu samo zato što se od siromašnih zemalja očekuje previše. još nešto. Treba vidjeti kako će svi europski pregovarači funkcionirati. Zna se da se zadnjih dana, zadnjih sati sve zapravo rješava na hodnicima, prema tome europski pregovarači moraju imati pravu strategiju pregovora. Hvala lijepa. A sada gospodin ili gospođa Bruner, član odbora za zaštitu okolišu nacionalnog parlamenta, Austrijskog nacionalnog parlamenta. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, činjenica je da nam je potreban jedan globalno obvezujući i ambiciozan e, sporazum i tu se slažem sa svim prethodnim govornicima. Također je prilično jasno da Europa tu ima jednu jasnu odgovornost. Ja sam sigurna da će da e, se što se europske politike u tom području da još ima prostora za, e, za to da ciljeve povećamo ono o čemu se tu danas radi, mi smo danas ovdje kao e, parlamentarci, zastupnici u e, e, u parlamentima europskih zemalja i predstavnici građana Evropske unije. Gospodine povjereniče, vi ste govorili o tome da je naša zadaća nakon kopa 21 e, e, implementirati odluke ja to vidim drugčije želim naglasiti da smatram da naša zadaća kao parlamentaraca počinje upravo sad mi se moramo pobrinuti za to da naše vlade razrate ambiciozne e, planove i ja sam uvjerena da sve zemlje koje su danas ovdje e, nazočne mogu i moraju dati veći doprinos kako bismo e, postigli ambiciozne ciljeve na europskoj i globalnoj razini i zato apeliram na sve nas da preuzmemo odgovornost koju imamo i to moramo početi činiti već sada. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada gospodin Eichhout ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. E, doista mi je drago što možemo razgovarati o ovim temama sa našim kolegama iz nacionalnih parlamenta jer doista nam je potrebna e, akcija na nacionalnoj razini kako bismo uspjeli postići ono što želimo. Ono što, oko čega sam zabrinut je što svi govorimo ovdje o okolišnom zakonodavstvu, ali svi znamo da je e, ono o čemu Pariz zapravo ovisi su financijska pitanja mi možemo činiti što god hoćemo ako ne uspijemo e, riješiti pitanje financiranja nećemo uspjeti u parizu e, postići sporazum čini se da su to dvije odvojene stvari tu imate okoliš tu imate financiranje ali istina je da smo mi Europa obećali tisuću milijardi dolara godišnje do 2020. Ako to ne uspijemo, onda ćemo izgubiti svoju vjerodostojnost i nitko nam više neće vjerovati i neće biti sporazuma i dogovora. Mislim da je to bitno da to, e, tu poruku prenesete e, svojim nacionalnim parlamentima jer ministri financija su oni koji trebaju e, dati svoj doprinos da se taj novac skupija, a ne ministri za zaštitu okoliša. Dakle, ministri financija bi zapravo trebali otići u Pariz. Ministri za zaštitu okoliša su vjerojatno odradili svoj dio posla, ali ministri financija nisu i oni bi trebali otići u Pariz. Imam samo jedno pitanje za povjerenika osim toga. Mi svi znamo da nećemo postići ciljeve koji će postići e, porast temperature manje od 2 stupnja Celzija. Dakle, zašto Europa još uvijek e, sabotira postizanje ciljeva, e, postavljanje ciljeva za 2025. Zašto to Europa blokira? Druge zemlje u svijetu se zalažu za ciljeve za 2025. Inače ćemo biti biti zarobljeni u ciljevima za 2030. što neće biti dovoljno da se postigne cilj od manje od 2 stupnja Celzija otopljenja. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je iz nizozemskog parlamenta gospođa Veltofer. Hvala lijepa. mi u nizozemskom parlamentu e, smo osvjesni e, situacije i odlučili smo se za bottom up pristup, znači od, baze prema vrhu. I ono što je tu bitno je postići rezultate, a ne samo postavljati ciljeve. Dakle, moramo imati e, analizu u kojoj mjeri postižemo postignute ciljeve. Kako će Europska komisija osigurati da doprinosi zemalja članica doista budu plaćeni i što je s našim naporima u međunarodnim pregovorima o zaštiti klime i kako možemo osigurati da svi doprinosi skupa daju ono što nam je potrebno na međunarodnoj razini mora se osigurati da da se da svak da svoj doprinos. Ja je li, pitam se je li realistično reći da e, pošto mi imamo retirajuće predsjedanje u Europskoj uniji e, možemo li osigurati kontinuitet koji je tu neophodan kako komisija gleda na to i koji doprinos e, Europa može dati i da zaključim kako naše znanje, naša tehnologija, naši napori u suradnji za razvoj mogu pomoći drugim zemljama da postignu svoje ciljeve. Hvala. Hvala. Gospodin Mirko Busto, član odbora za zaštitu okoliša u Talijanskom donjem domu. Hvala lijepa. U ovom trenutku tražiti drastično smanjenje koje IPCC predlaže nam je nešto što nam nalaže značajne i drastične promjene. IPCC i dalje smatra da smo u padu i zapravo je najgori mogući scenarij porast od 8,5 e, što bi predvidjelo porast od e, do 4 stupnja Celzija do kraja stoljeća. I u tom kontekstu smatramo da ne možemo ostvariti ovako ambiciozne ciljeve tako što ćemo učinkovitim učiniti uporabu resursa i proizvodnju. Ovo je doista važan cilj, ali to nije jedino što moramo učiniti. Mislim da je ovo trenutak da sustavno propitamo jedan gospodarski proizvodni sustav koji nam je potreban. Prije ovog izlaganja se govorilo o pristupu nekakvu odozgo prema, e, prema gore. Odnosno, to se tiče i našeg načina života, a politika u nekim zemljama, naročito u Italiji, je izgubila tu sposobnost usmjeravanja građana i njihovih e, ponašanja. Zbog toga želim e, spomenuti nešto što je meni važno i što se navodi i u brojnim studijama, naročito FAO-a, o prehrani to utječe na 14,5% globalnih emisija stakleničkih plinova, a prema publikacijama samo trend porasta hrane životinskog porijekla će dovesti do porasta temperature od 2 stupnja i također nedavno sam e, pročitao jednu znanstvenu publikaciju prema kojem do 2070. godine ćemo zbog takve prehrane i premašiti ta 2 stupnja. Dakle, ako bismo i sveli na nulu bilo kakvu potrošnju energije, to bi bilo nemoguće ostvariti i zbog toga nam je potrebna promjena koja će krenuti od ozdo, a politika treba ponovno preuzeti svoju ulogu usmjerivača. Dakle, tražimo da se uzmu u obzir i ove tematike. Hvala vam lijepo. Hvala gospođa Dali parlamenta Europske unije. Hvala gospodine predsjedavajući cilj Europske unije smanjenja od 40% 2030. godine je bio teško izboren kompromis u doba gospodarskih poteškoća, a vijeće je spomenulo ETS kao glavni instrument za postizanje cilja stakleničkih plinova i to je pozitivan korak ka učinkovitijoj politici, no istovremeno konsenzus o obvezujućem smanjenju stakleničkih plinova u vijeću je došao po cijenu nekih zahtjeva zemalja članica i zbog toga nije predviđeno upvezno uključivanje određenih sektora poput transporta ili poljoprivrede u ETS u taj sustav. Kako bi taj e, sustav e, bio jedan od glavnih instrumenata za postizanje tih ciljeva, treba proširiti njegov opseg. Znači, želim pitati povjerenika kako vidi budućnost sustava ETS i kako će izgledati buduća revizija sustava ETS. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospođa Evelin Witterbrook, Zastupnica odboru za zaštitu okoliša, e, regije Brisel. Hvala predsjedniče, hvala svima na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Želim e, zahvaliti gospodinu Koksu. Izravno mu se zahvaljujem jer je on naglasio kako je važno kako postupaju gradovi i regije. Vrlo često velik broj gradova i regija imaju ambicioznije ciljeve od one koje imaju neke države. Dakle, te gradovi i regije zapravo predstavljaju saveznike e, za e, države na ovom putu prema sastanku u Parizu. Uskoro će se u travnju održati konvencija gradonačelnika koja je vrlo značajna u e, na sastanku koju je e, organizirao gospodin Ban Ki-moon u Njujorku raspravilo se u ulozi nedržavnih tijela u gradovima. Moje pitanje za gospodina Gaznjeta je na koji način će on tu raspravu e, uklopiti u raspravu sa vrlo važnim partnerima koju predstavlja e, konvencija gradonačelnika. Nadalje, Očekuje se da se ojačaju akcije u gradovima i e, zanima me da li vaši e, programi predviđaju financijska sredstva kao pomoć. I za kraj, kao što rekla kolegica iz Francuske, mislim da bi bilo dobro da u današnje vrijeme da se angažiraju parlamenti koji e, su se danas ovdje sastali i da to iskažu. Spada gospodin Pedicini iz Europskog parlamenta. Hvala. Ja sam eh, pozorno saslušao govornike i primijetila sam da su neki predsjednici nacionalnih parlamenta spomenuli mogućnost e, gubljenja konkurentnosti. Dakle, s jedne strane imamo vrlo ambiciozne ciljeve, naročito kada je riječ o smanjenju udjela ugljika u gospodarstvu, no s druge strane imamo strah od gubitka konkurentnosti i to onda smanjuje našu ambicioznost. Postizanje smanjenja udjela ugljika u gospodarstvu je e, nešto što neće dovesti do gubitka konkurentnosti, nego prilika koju moramo iskoristiti. To je prilika koja nam se nudi da potaknemo upotrebu obnovljive energije i također e, potaknemo istraživanja alternativnih e, izvora energije. Zbog toga želim uputiti jedno pitanje povjereniku Kanijete s kojim sam e, više puta razgovarao, no nakon što sam opet ono, upućivao pitanja koja su bila ipak različita, stalno sam dobivao isti odgovor, a to je da zemlje članice mogu samostalno odlučivati koji će biti njihov vlastiti energetski miks. No, budući da globalno zatopljenje možemo pripisati razvoju koji se temelji na fosilnim gorivima i s obzirom na naše ciljeve za smanjenje udjela ugljika i vi ste sami spomenuli da je to jedan od pet glavnih prioriteta, dakle odustajanje od nafte, od ugljena, od plina, onda s obzirom na sve to kako vi vidite činjenicu, kako komisija prometra činjenicu da Španjolska, i Italija na sredozemlju se utrostručuju, udvostručuju platforme za istraživanje nafte i za vađenje nafte, je li to u skladu sa našim ciljevima? Hvala. Gospođa Karac, glasnogovornica odbora za okoliš i poljoprivredu u Španjolskom parlamentu. Hvala. 2015. godine Europske institucije za upravljanje okolišem e, su shvatile da će teško postići ciljeve smanjenja e, ugljika do 2020. godine. Povjerenik poznaje situaciju u zemljama poput Španjolske. Obveze koje su preuzete nisu samo pitanje dobre volje svake zemlje, nego postoje europske direktive koje govore o suzbijanju klimatskih promjena, koje međutim nisu ispravno preuzete u cjelini u nacionalna zakonodavstva. Dakle, mene zanima kako će Europska komisija provjeravati poštivanje preuzetih obveza na nacionalnoj razini, a danas je dana vrlo pozitivna ocjena sporazuma koji je usvojio finski parlament i koji smatram doista zanimljivim i korisnim i stoga vas eh, pitam koju ulogu mogu odigrati nacionalni parlamenti u onome što ćemo učiniti u budućnosti i po pitanju također aktivnog nadzora situacije, a tu mislim i na Europski parlament. I na kraju govorilo se o potrebi o ulaganju u čiste energije, u gospodarstvo sa niskim udjelom ugljika i tako dalje. Kako ćemo postići to da u paketu za pomoć inovacije se posveti dužna pozornost suzbijanju klimatskih promjena? Hvala vam lijepa. Hvala, gospođa Dornan. Hvala lijepa. Vrlo sam e, sa zanimanjem slušala sve izložene argumente i prijedloge kako bismo vodili europsku diplomaciju na planu e, okoliša. Jasno je da se sve što je vezano za klimu se ne može svesti na jedan teritorij, ali zanima me je li sve ovo skupa relevantno Bojim se da ovo što se, o čemu se treba pregovarati u Parizu je puno šire nego li e, takva jedna diplomacija. Pitanje za gospodina Kanjetea. S obzirom na sve ono što se treba napraviti na planu e, industrije, e, a s druge strane situacija s našom industrijom koja je takva i koja zapravo favoriziva dugoročno nezaposlenost. E, što se može napraviti dakle na međunarodnom planu? Drugo, kako se mogu koristiti mreže industrijske proizvodnje koje će biti usmjerene na zaštitu okoliša. Mislim da bi zapravo trebalo imati proizvode koje će nuditi veliku E, dodanu vrijednost, a ne raditi nešto što će se zasnivati na idealizmu koji nema zapravo korijena ni u čemu. Hvala gospođa Eva zulin e, iz Njemačkog parlamenta, članica odbora za zaštitu okoliša. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mislim da će se u Parizu raditi o vjerodostojnosti, pouzdanosti i ja mislim da je to vrlo važno pitanje zemlje koje su vrlo već pogođene klimatskim promjenama njima doslovno je voda došla do grla i one očekuju osobito što se tiče financijskih e, financijskih pitanja ako tu ne budemo e, održali obećanja doći će do teške situacije E, gospodin Adnan koji je predsjednik e, međunarodne organizacije e, u Berlinu je govorio o elementima obrane klime i o uvođenju jednog mehanizma za E, osiguranje investicija u energiju iz obnovljivih izvora i želim pitati povjerenika da li možete zamisliti tako nešto i sad što se tiče subvencija e, odnosno financiranja e, ako i dalje subvencioniramo gradnju termoelektrana na ugljen koje stvaraju emisije CO2 a s druge pak strane mi imamo mogućnosti investiranja u energiju iz obnovljivih izvora. E, pitanje je kako, kakve će gospodarske efekte to imati. Po mom mišljenju upravo e, energija iz obnovljivih izvora i energetska učinkovitost mogu stvoriti nova radna mjesta, ali e, radi se o tome da tu damo inicijalna financijska sredstva a zemlje, mnoge zemlje u Europskoj uniji su trenutno u teškoj financijskoj situaciji. E, međutim, e, one imaju šansu da na tom području nešto učine i da na taj način povećaju zaposlenost, odnosno smanje svoju visoku nezaposlenost. Hvala lijepa gospodin Florence ima riječ. E, dakle, ja nisam htio govoriti o tom natjecanju u e, što višim ciljevima jer e, što se tiče e, implementacije odnosno realizacije naših ciljeva situacija je vrlo loša dakle kad je, kad je riječ o amonijaku i dušikovim vodicima i tako dalje. Ja sam već dosta dugo zastupnik u Europskom parlamentu i već godinama slušam vrlo hrabre prijedloge koje stižu iz nacionalnih parlamenta, ali kada vidim na kraju godine e, podatke iz Kopenhagena i kad vidim gdje su rezultati, e, onda mogu samo vrtiti glavom. E, Dakle, mogu samo reći, e, moramo sad konačno realizirati ono što smo si postavili kao ciljeve, jer između ciljeve realizacije je jedan ogroman jaz. E, mislim da se i u Njemačkoj može učiniti još više. E, ja sam kolegicu iz Njemačke, iz Bundestaga vrlo dobro shvatio, njem je bio potreban prevoditelj mislim da biste i vi trebali razmisliti o EG, odnosno o tome kako e, transportirati energiju sa sjevera na jug Njemačke. Dakle, mislim da je bitno da ostanemo realni, da imamo realistične brojke kao ciljeve, ciljeve E, nitko ne želi konferenciji u Parizu veći uspjeh nego ja, ali pritom na nacionalnoj razini moramo voditi računa o ostvarenju ciljeva. I povjerenič, gospodine povjereniče, naša kućanstva su odgovorna za jednu trećinu CO2 emisija. Zašto ne činimo više E, na tom području mislim da nismo dovoljno hrabri da bismo tu trebali učiniti više. Hvala lijepa. Karl Heinz. Riječ ima Giuseppe Marinello, predsjednik odbora za zaštitu okoliša u Talijanskom senatu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Slažemo se sa tvrdnjom da Ciljevi na konferenciji COP21 moraju biti ambiciozni, ne smijemo si dopustiti zacrtavanje manjih ciljeva od toga, no ako želimo ostvariti te ciljeve moramo također biti vjerodostojni, a to znači da te ciljeve trebamo povezati sa razvojem europskog gospodarskog sustava, odnosno sa konkurentnošću i to mora biti međusobno u skladu jer e, inače postoji opasnost od neuspjeha ili od e, podbacivanja. U tom smislu moramo biti i vjerodostojni sugovornici ne samo sa e, velikim energetskim silama, nego i sa zemljama u razvoju i zbog toga bih posvetio posebnu pozornost suradnji i dijalogu sa zemljama iz bliskog susjedstva na sredozemlju, zato jer veliki dio naših politika u svakom slučaju iziskuje određene sporazume ili upravo suradnju sa tim trećim zemljama. Europski parlament a i italijanski senat ovih dana razmatra u tom smislu priopćenje komisije o energetskoj sigurnosti i naravno usvojit ćemo rezoluciju koja će moći dati jedan vjerodostojan doprinos i koja će se moći iskoristiti u smislu sadržaja i u dokumentima Europske komisije. Hvala. Gospodin Panjo u Europskog parlamenta. Hvala. Dragi kolege, kao potpredsjednik našeg parlamentarnog odbora za okoliš, moram reći da mi je drago da smo na ovom sastanku s kolegama iz nacionalnih parlamenta. Na taj način omogućujemo povjereniku kanjeteju dakle Europskoj komisiji, da prisustvuju našoj razmjeni mišljenja i da se bude svjesno svih napora koje moraju uložiti svi parlamenti u Europskoj uniji, uključujući i Europski parlament, a sve e, vezano za pripremu sastanka u Parizu. Mislim da u Europskom parlamentu svi klubovi zastupnika moraju učiniti sve što mogu kako naše izvješće na vlastitu inicijativu bude e, potkrijepilo rad Europske komisije. Mi smo ga primili šestog e, e, taj prijedlog 6. ožujka kao pripremu za konferenciju stranaka koja će se održati u Parizu. Dopustite mi međutim da se ukratko osvrnem na zeleni fond za klimu koje su industrijske zemlje obećale 2009. godine na konferenciji za klimu u Kopenhagenu. One ranjive i osjetljive regije koje nemaju odgovarajuća E, sredstva i koje su najmanje sudjelovale u izazivanju problema vezane za klimatske promjene, one se nalaze u najtežem položaju. Treba pomoći zajednicama koje su u rizičnoj situaciji e, kako bi se borbe protiv negativnih posljedica emisija ugljika, kao što je na primjer rast razine mora. A e, za sada je izvojeno 10,4 milijarde dolara, to je dobar početak, međutim krajnje je nedovoljno. Industrijske zemlje morale bi vrlo jasnije reći koliko sredstava namjeravaju dati kako bi prikupile stotinu milijardi dolara najavljenih 2009. godine u Kopenhagenu. Mislim da će taj e, financiranje biti ključno na 21. konferenciji stranaka što će se održati u Parizu. Trebali bismo imati sastanak gdje će se odlučivati o tome. Računamo kako na e, Europsku komisiju, tako i na sve nacionalne parlamente da konferencija u Parizu uspije. Hvala lijepa gospodina Damo Sadamu, predsjednik odbora za okoliš u domu zastupnika Cipra. Hvala lijepa. Ako želimo ostvariti ciljeve iz Pariza, mislim da ćemo morati učiniti ogroman diplomatski napor. Zato imam pitanje za povjerenika Kanjete, odnosno kako to namjeravate ostvariti, kako ćete iskoristiti svoj diplomatski utjecaj kako biste pokrenuli stvari smrtve točke. Mislim da bismo trebali klimatske napore učiniti prioritetom jer očito da ćemo morati ubaciti u višu brzinu što znači naravno da ćemo trebati uložiti dodatne resurse to mora biti naš doprinos održanju vjerodostojnosti. I to će biti također naša poruka koju ćemo prenijeti i zemljama članicama Europske unije i trećim zemljama, odnosno da trebamo inzistirati na energetskoj sigurnosti, a Cipar će u okviru svojih mogućnosti učiniti ono što može. postoji potreba za međunarodnom suradnjom i uskrađivanjem kako bismo potpomogli ostvarivanje ciljeva. Imamo velika očekivanja od Pariza. Ja nisam baš optimističan, ali još uvijek imam neke nedoumice. Čini mi se da ovdje se traži dobit i novac i to zapravo je u suprotnosti sa onime što želimo postići. Pariz ne smije biti Kopenhagen broj 2. Hvala gospodine Zorinjo. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine povjereniče. Kao predstavnik portugalske vlade na sametu u Kopenhagenu znam da je to bilo veliko razočaranje. Trebamo izvući pouke iz tog neuspjeha kako bismo ovaj puta ipak ostvarili napredak. Htio sam istaknuti tri ključna pitanja. Kao prvo, postoji energetska unija koja treba raspolagati konkretnim instrumentima kako bi europsko energetsko tržište bilo učinkovito. Povjerenik zna da je to sada moguće. Imamo zemlje koje imaju energetske viškove koje mogu biti učinkovitije i mogu ostvariti zaradu izvozeći te viškove. Evo samo da navedem primjer energetskog sektora. No, kako bismo to ostvarili, trebamo također pokazati podršku i suzbijanju klimatskih promjena i potrošačima, a to je moguće zahvaljujući dobrom i odgovarajućem zakonodavstvu. No, gospodine povjereniče, zato nam je potrebno i mnogo diplomacije. Mi smo proživjeli e, završetak konferenčke konferencije sa porazumom e, između Kine i SAD. Hoće li možda TTIP stvoriti diplomatske preduvjete za čvrst sporazum u Parizu. Za mene je od ključne važnosti da u TTIP uključimo i poglavlje o energetici kako bismo ostvarili strateško partnerstvo za e, klimu sa SAD-om. Hvala, sada riječ ima gospodin Hek. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem povjereniku e, što nam je tako detaljno iznio europski program borbe protiv klimatskih promjena. E, to je doista najveći izazov s kojim je čovečanstvo ikad bilo suočeno u svojoj povijesti i mislim da trebamo reći istinu. E, bilo je mnogo laži, vrijeme je gotovo proteklo, dakle rećimo, recimo istinu. Ja ne vjerujem da ćemo ciljeve postići, o tome je već govorio moj kolega Karl-Heinz Florenc, mi se fokusiramo na industriju, ali nemamo dovoljno hrabrosti obratiti se potrošačima, konzumentima, kućanstvima. Jedan drugi kolega je također spomenuo nešto što inače nedostaje u cijeloj raspravi. Jedna studija iz 2007. je jasno pokazala koliko emisija koje su ekvivalentne emisijama CO2 e, e, uzrokuje globalno proizvodnja mesa. To su 18,3%. Ako sada imamo na umu da do 2050. će se potrošnja mesa na globalnoj razini udvostručiti, onda možemo pomnožiti sa dva i ovih 18,3%. E sad mene zanima kako ćemo postići taj porast temperature manji od 2 stupnja Celzija. E, ono što nam je potrebno je jedan e, jedna promjena u našoj kulturi prehrane e, moramo dodirnuti i tu svetu kravu jer ta sveta krava je kriva za ogroman dio emisija. Svaka krava emitira 400 litara metana. Razmislite koliko je metan e, štetniji od CO2. Hvala lijepa na pažnji. Hvala lijepa. E, riječ ima gospodin Linas Balcis, član e, odbora za zaštitu okoliša Litavskog sejmasa. E, hvala. Dragi kolege, kada govorimo o zakonima i naročito onome što će se događati nakon 21. konferencije stranaka, moramo imati složen pristup e, i e, primijeniti e, smanjenje emisija ugljičnog dioksida. Ako govorimo o tome da bi automobili na električni pogon trebali e, biti oni koji će dominirati našim gradovima 2020. godine. E, ne znam što možemo napraviti sa e, time da se treba koristiti obnovljiva energija, ali moramo paziti da ne bude izvor električne energije nuklearna energija kao bi što sigurno bio slučaj u zemlji u kojoj se danas nalazimo. Govorimo o tome da trebamo ostvariti energetsku uniju, ali ona se mora temeljiti na najnovijim obnovljivim izvorima energije i to na suvremenim tehnologijama. Ne smije se zasnivati na fosilnim gorivima. Trebamo raditi na tome da imamo pametne mreže. Dakle, želimo li ostvariti naše ciljeve, Moramo investirati u obnovljive izvore energije, u e, e, pametne mreže i e, moramo imati energetski učinkovite kuće. Naravno, na sastanku u Parizu trebamo imati obvezujuće ciljeve i ambiciozne ciljeve u našim državama, ali sve to mora biti i profitabilno i mora ekonomski biti opravdano u to investirati. Postoji još jedna srodna tema, a to su pregovori TTIP s našim partnerima iz Sjednjih američkih država. U transatlantski sporazum treba uključiti obveze vezane za klimatske promjene gdje će obje stranke imati jednaku vrijednost. Inače ćemo mi kao Europa izgubiti u tim pregovorima. Hvala. Riječ ima gospodin Balcu. Hvala lijepa gospodine. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam se javio za riječ jer sam čula, čuo ovo što je rekao Henry Cox. Govorio je o tome da moramo globalno razmišljati, ali djelovati lokalno i naveo i neke pozitivne primjere o tome kako su građani uključeni u, taj, u te aktivnosti, govorio je o subsidijarnosti i o tome kako Luksemburg e, kako je e, Luksemburg e, doprinio smanjenju emisija stakleničkih plinova. Mi doista moramo razmišljati globalno i naši rezultati moraju biti globalni. Ne smijemo zaboraviti da Europa nije samo na trećem mjestu što se tiče emisija. Moramo vidjeti i to da Kina i SAD e, su odgovorne za oko 42% emisija CO2. Dakle, postavlja se pitanje ako si e, Europa postavi cilj od 40%, hoćemo li time postići da globalno zatopljenje bude manje od 2 stupnja Celzija? Ja vjerujem da nećemo. Dakle, ja mislim da moramo na lokalnoj razini djelovati, ali moramo postići globalne ciljeve. Osim toga, ne smije se zaboraviti da e, će Luksemburg predsjedati e, Vijećem Evropske unije za vrijeme eh, COP21 i dakle eh, mora odigrati jednu važnu ulogu ako Evropska unija doista želi postići eh, svoje ciljeve i ako želimo postići pravno obvezujući sporazum. Dakle, mislim da, Luksemburg, da će Luksemburg e, zbog predsjedanja vijećem igrati doista važnu ulogu na e, COP21. Hvala lijepa. Kao posljednji govornik. Hvala. E, puno smo toga danas čuli, međutim ono o čemu ja želim govoriti je da je 2015. godina ključna godina kako za borbu protiv klimatskih promjena, tako i za razvoj. Mislim da jasno moramo ta dva procesa gledati zajedno, a ne e, posebno. E, kolega je ovdje govorio, kolega Lajnen, o e, važnim stvarima i mi moramo omogućiti da prvo pometemo pred svojim radima i moramo imati sasvim jasno viđenje toga što želimo postići. Nije lako postići međunarodni sporazum, teško se dogovoriti u okviru Europe. Ali e, mislim da ovo što nam kaže komisija samo otežava posao. Jer e, moramo e, čuti što je lijepo da treba imati velike ambicije, ali moramo i dijelimo popratiti te riječi. Jer ako budemo zaista željeli igrati vodeću ulogu i ako budemo željeli tražiti da druge zemlje slijede ovo što mi govorimo, naročito zemlje u razvoju, onda mi moramo govoriti jednim glasom. A čini mi se da u današnje vrijeme to još nije slučaj. Hvala lijepa. Za početak e, želim se zahvaliti svim zastupnicima Naročito se zahvaljujem oni. 17. predstavnika nacionalnih parlamenta koji su uzeli riječ. sada ću dati riječ e, gospodinu Koksu koji će odgovoriti na vaša pitanja, nakon toga gospodinu Kenje. I onda sa sam kraj ćemo dakle dati riječ gospodinu Kenjete koji će morati odgovoriti na velik broj pitanja. Izvolite. Hvala lijepa. Govorit ću na njemačkom jer su neka pitanja i postavljala na njemačkom, pa želim i odgovoriti na njih na njemačkom. Također i e, na konkretna pitanja što se tiče luksemburškog predsjedanja vijećem. Dakle, Evropska unija treba nastupiti jedinstveno a to se odnosi kako na Europski parlament, tako i na parlamentarce. Međutim, ja želim upozoriti, a to sam već i rekao, da se mi sad dijelimo po tome ko će manje i ko više doprinijeti. Dakle, mi moramo pokazati da nam je važno da postignemo taj cilj zatopljenje manje od 2 stupnja Celzija. I ako znamo da to možda nećemo postići. Mislim međutim da je vrlo važno da e, damo dobar primjer, a dobrih primjera ima doista mnogo i dobar primjer je na primjer Njemačka. Da, to je primjer da, se, da jedna visoko industrializirana zemlja može postići velike e, velike rezultate što se tiče prelaska na energiju iz obnovljivih izvora. Druga stvar je uključivanje parlamenata i tu se također postavlja i pitanje financiranja. Rečeno je da će biti vrlo važno kako ćemo otplatiti svoj povijesni dug. E, Pritom je naravno važna i prilogodba na klimatske promjene i tu naravno na scenu stupaju parlamenti, i parlament jer oni moraju od ministara e, oni moraju posredovati sa e, prema ministrima financija pojedinih zemalja članica. Želim još jednom e, reći da općine, regije mogu E, djelovati i tu imamo dobrih primjera e, i važno je uključiti i jače uključiti općine i regije. Prije dva tjedna imali smo u Beču jednu konferenciju gdje je gdje su e, predstavnici regija i povjerenik za regionalni razvoj za energetiku gdje su rekli da je važno da imamo te primjere djelovanja na lokalnoj regionalnoj razini. Hvala lijepa. A sada riječ dajem povjereniku Kanetu. Sretno Miguel. Hvala lijepa. Evo, pokušat ću odgovoriti na sva pitanja koja su sva bila pametna i teška. E, pokušat ćemo sve to staviti u kontekst i odgovoriti na sva pitanja zajedno jer je nemoguće odgovarati na njih pojedinačno. Prije svega želim objasniti e, što su to visoke europske ambicije. Stalno smo slušali što je ambiciozno, što nije dovoljno ambiciozno. U izvješću e, iz prošle godine Ustanovljeno je da ako želimo da e, zatopljenje ostane u firu 2 stupnja, da onda globalno zatopljenje treba od 2010. i 2050. pasti za 40%, e, a nakon 2100. bi trebalo da e, emisije budu ispod nule. To je, znakle izazov koji znanost stavlja pred nas. Ako mi ne postignemo značajne rezultate u Parizu i nakon Pariza, ljudski će rod se naći pred jako velikim poteškoćama. To je dakle naš zadatak. Ako se radi o tome da trebamo smanjiti emisije za 40 do 70% na svjetskoj razini, onda e, bi zemlje u e, razvoju e, morale smanjiti njihove emisije za 90% 2050. godine u odnosu na 1990. godinu. Što mi kao Europska komisija radimo? Na međunarodnoj razini za Pariz Europska će se Unija zalagati da se do 2050. godine emisije na svjetskoj razini smanji za 60%. Dakle, ostajemo tu na onom cilju 40 do 70%, a Europa će se, odnosno na konferenciji trebamo se e, uspjeriti na 70%, što je ambiciozno i realno na domaćoj razini želimo da to smanjenje dođe u razini od 40% do 2030. godine. Znamo gdje smo počeli 1990. godine i htjeli smo da se do 80% ostvari smanjenje do 2050. godine. Radimo e, dobro našu domaću zadaću jer ono što smanjujemo sada jest na domaćoj razini zastupnica iz Španjolske je rekla da je u prošlosti u Španjolskoj i drugim zemljama da su se e, ostvarivali ciljevi sa bodovima na međunarodnoj razini prema Kiotu, ali ne na zbog onoga što se radilo na domaćoj razini. A sada 40% onoga što moramo e, učiniti se odnosi na domaću razinu. Kada gledate koji ciljevi sada postoje, primjerice Švicarska traži da se smanji 30% na domaćoj razini. Norveška i Evropska unija zalažu sa 40%. Meksiko nešto niže cilj. Kada sam govorio, rečeno mi je da će e, Rusija i SAD sutra dati e, također jednu najavu. Ako oni zaista ostvare to što žele, e, to će biti e, značajan napredak. Jer Europa sa 40% smanjenjem stakleničkih plinova i sada imamo 27% obnovljive energije. A mi smo inače govorili da nam treba barem 40% mi možemo međunarodne kvote koristiti da napravimo i više. Pogledajmo sada na što smo se sve obvezali. Želimo, dakle, 27% obnovljene energije i 27% energetske učinkovitosti. Tu se možemo pitati kakva je uloga nacionalnih parlamenta. Europska komisija mora nadgledati da sve države članice ostvaruju te ciljeve. Međutim, nacionalni parlamenti su oni koji suvereno nadziru rad vlada i e, ti su koji e, mogu omogućiti da se ti ciljevi ostvare. Prema tome, odgovornost nacionalnih parlamenta je dvostruka. Moraju ratificirati sporazume, e, moraju nadgledati da su obveze e, za postizanje određene razine emisija da se one ispune. Bez obzira na energetski miks za koji se opredjelite, treba se za 40% smanjiti emisije i 27% e, treba biti obnovljive energije. Što je dakle pravilo za sve? Dame i gospodo, znači svi mi moramo puno toga napraviti, a ono što će čekao povjerenik raditi jest da se tražim da se primjenjuju dogovoreni propisi jer direktiva energetske učinkovitosti ne primjenjuje se e, svugdje dovoljno dobro. Zatim, u, e, po pitanju obnovljive energije u nekim se zemljama neće ostvariti ciljevi. Bitno je dakle da se direktiva o energiji pravilno provodi. Mi ćemo dati predlog o obnovljivoj energiji i to ćemo onda e, o tome ćemo onda surađivati s nacionalnim parlamentima. U e, Parizu ćemo inače e, razgovarati o sporazumu koji će se početi primjenjivati od 2020. godine. Zašto su nas pitali i zašto 2025. Zato što želimo da se nakon pet godina pregleda kakva je situacija i vidimo što treba ponovno dogovoriti. Europska unija želi u suradnju s Marokom organizirati konferenciju kako bi se procijenili svi prijedlozi i vidjeti jesu li svi naši ciljevi dovoljni. Pariz je zapravo dio procesa jer mi stalno moramo procjenjivati koliko su naše ambicije. Moramo imati ciljeve na 2050. godinu koju ćemo tamo podastriti. Potrebno nam je jedan protokol, kao, baš kao što je i e, konferencija o klimatskim promjenama a, a Ujedinjenih naroda Potrebno je da se oni E, ratificiraju kada e, i stupit će na kada e, ga ratificiraju zemlje koje zajedno predstavljaju barem 80% emisija u svijetu. Mi ćemo morati ojačati našu razinu ambicija i bude li potrebno izmijeniti naše politike. Međutim, kako bismo to ostvarili, potrebna nam je transparentnost, moramo polagati račune i moramo uvidjeti jesmo li ostvarili ciljeve. Moramo imati zajednička pravila i moramo periodično revidirati na međunarodnoj razini kako stojimo s razinom emisija. Ne smijemo počiniti istu grešku koju smo napravili u Kiotu kao ni onu počinjenu u Kopenhagenu. Iz tog je razloga vrlo važno da od sada do konferencije u Parizu da imamo veliku diplomatsku aktivnost. Odlučili smo se za plan europske diplomacije na planu klime. Moramo koordinirati ono što radimo kako ne bismo E, duplicirali ovo što radimo, a isto tako kako bismo svi govorili isto. Prošlog sam tjedna razgovarao u Parizu sa Loranom Fabisom i Segolen Royal kako bismo se dogovorili o najboljim praksama. Svi e, europski ministri složili su se da se ovdje radi o prioritetu i da će se u budućnosti na značajnim međunarodnim forumima od G7 do G20 i tako dalje, govoriti o tome. Imamo najveću mrežu, diplomatsku mrežu u svijetu, imamo gotovo 90 diplomata, 3000 diplomatskih predstavništava, drugim riječima to su ogromni kapaciteti i e, možemo dakle tražiti i prenijeti od svih zemalja da imaju što ambicioznije planove. Osim toga, naša diplomacija mora pomoći zemljama u razvoju da se pripreme e, i da naprave planove prilagodbe prije Pariza, što nije lako. Mi moramo dakle raditi na koordiniran način. Prvog ožujka e, smo krenuli sa prvim e, planom gdje smo uspjeravamo na države koje imaju e, srednji e, razinu BDP-a kako bismo im pomogli. Naravno, e, u Parizu će se raspravljati o mnogim važnim stvarima. Jedna od njih koja će biti relevantna jest da govorimo o transferu znanja, što će biti vrlo značajno za zemlje u razvoju, kao i o transferu financiranja što se financiranja tiče, jasno je da ovogodišnja sporazum mora omogućiti da dođe do smanjenje razine emisija, ali isto tako u Parizu sve stranke moraju se založiti da će na domaćoj razini napraviti odgovarajuću klimu za ulaganja jer u protivnom privatni financijeri neće htjeti uložiti u te zemlje. To je dakle još jedan cilj Pariza i naravno moramo zaštitu okoliša utkati u sve naše politike. Mi imamo u Europi zaista e, politike koje su protkane E, aspektima zaštite okoliša i e, moramo na tome raditi. Ponekad smo zaista pesimisti kada govorimo o financijskim sredstvima. U e, pregledu stalnog odbora za financije 2014. godine vidi se da je većina izdvajanja za zaštitu okoliša išla za zemlje u razvoju. Mi imamo između 40 i 175 milijardi, odnosno 40 milijardi 175 koje su išli iz e, naših država članica u e, treće zemlje međunarodni donatari želi da se i ostvaruje se da se do 2020. godine u te svrhe izdvoji milijardu dolara godišnje. Ali e, to se i ostvaruje iako je jako teško slijediti te račune. 2013. godine Europska unija i države članice su izdvojile 9 e, milijardi eura za e, financiranje u svrhu zaštite okoliša i klime u zemlje u razvoju. Osim toga, dodatnih 10 milijardi je e, obećano u e, zeleni fond za klimu. Jasno je da će ministri financija sudjelovati u tome a Luksembursko će predsjedništvo na sastancima e, ministara financija uzeti u obzir financijske aspekte. Dakle, ovim će se pitanjem baviti ne samo ministri zaštite okolišta, već i ministri financija, ministri e, vanjskih poslova. To je holistički pristup koji moramo imati kako bismo riješili probleme vezane za klimu. Primio sam vrlo jasno pitanje koje se odnosilo na probleme vezane za poljoprivredu i e, korištenje zemljišta. Korištenje zemljišta i šumarstvo dio su internih obaveza za smanjenja onih od 40%. Trenutno u okviru komisije sa povjerenikom Hogom dogovaramo se kako riješiti taj problem. Jer je jasno da nekoliko država članica e, zaista se brine kako će izvršiti tu obvezu od 40%. Tjesno ćemo surađivati kako bismo našli najbolje rješenje za taj problem. Čuli smo i pitanje hoće li ublaživanje korištenja zemljišta imati utjecaja na sigurnost opskrbe hranom. Trebamo dakle imati e, nešto što će dati pozitivne rezultate i kako bismo smanjili emisije u poljoprivredi, kako bismo i održali proizvodnju hrane. Tu je odgovor inovacija i već smo smanjili emisije u stakleničkih plinova i ugljičnog dioksida u, e, u e, proizvodnji hrane. Dakle, moramo ambiciozno ni biti i u poljoprivredi. Ambiciozni ciljevi vezani za klimu je nešto što je poteškoća u svim sektorima gospodarstva. Kada bi svi jednako se za sve ovo založili, Kina, Rusija, Kanada, Australija, kada bi svi dakle radili pod istim uvjetima, to bi bilo dobro i zato u sustavu razmjene emisijskih kvota imamo i odredbe vezane za curenje ugljika. Dakle, moramo se tim pitanjima pozabaviti detaljno i dugo ćemo razgovarati s nacionalnim parlamentima i s Europskim parlamentom. O ovom ćemo raspravljati sigurno sljedeće dvije godine. Jedna je stvar vrlo jasna mi predvodimo e, borbu protiv klimatskih promjena. Zašto? Imamo ambiciozne zahtjeve e, pred e, međunarodnom zajednicom i na domaćoj razini. Jasno je da će sve ići teško, da ćemo morati puno toga napraviti na planu inovacija, ali za sada uspjevamo, moramo uzeti u obzir naša prošla iskustva. 1990. godine smanjili smo za 90% e, na emisije. Dakle, u prošlosti smo uspjeli, uspjet ćemo i u budućnosti. Hvala lijepa. E, time smo zaključili prvi dio naše rasprave, prvu sesiju. Sada želim pozdraviti povjerenika Velu i gospodina Hansa Brojnika, eh, eh, izvršnog ravnatelja Europske okolišne agencije. Eh, zahvaljujem povjereniku Kanjeteu i gospodinu Noksu na vrlo zanimljivim izlaganjima i sudjelovanju u raspravi. Također zahvaljujem predstavniku latvijske vlade na zanimljivom uvodnom izlaganju. Dragi kolege, cijenjeni gosti, zbog e, e, podmaklog vremena moramo odmah početi sa drugom sesijom. Zahvaljujem povjereniku Karmenu Veli i našem izvršnom ravnatelju gospodinu Bruniku što su danas ovdje s nama kako bismo imali dovoljno vremena za raspravu, molim sve govornike da se pridržavaju vremenskog ograničenja, dakle ograničeno je vrijeme izlaganja na 10 minuta. E, najprije riječ dajem povjereniku Veli. Molim sve nazočne u dvorani da budu tihi kako bismo u tišini mogli saslušati izlaganje, povjerenika Carmenu Vele. Hvala lijepa Giovanni, cijeni zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Ja sam se veselio unapred ovom sastanku bio sam član zastupnik u parlamentu na Malti skoro 40 godina i zato cijenim ulogu koju nacionalni parlamenti igraju kako bi se osigurala transparentnost, demokratska kontrola i odgovornost. I zato pozdravljam odluku predsjednika Junkera da se obnovi veze između komisije i nacionalnih parlamenata i e, da buduće uže surađujemo. Ja se namjeravam angažirati u dialogu e, dijalogu sa vama kontinuirano kroz, na primjer, sastanke kao što je ovaj danas. Danas imamo divnu prigodu za razgovor o tome kako krenuti prema inovativnom gospodarstvu koje učinkovito e, e, raspolaže resursima i e, ima niski udio ugljika. Moj kolega Brunik će nešto govoriti o izazovima koji su pred nama. Ja želim reći samo sljedeća. politike Evropske unije donijeli su velika poboljšanja europskim građanima u proteklih pet godina. Imamo čisti zrak, čistiju vodu, manje otpada i više recikliramo. Istovremeno naše politike također pomažu da se stvaraju nova radna mjesta i da naša gospodarstva rastu. Ali e, izvješće također upozorava da e, ako nastavimo sa business as usual nećemo moći ispuniti ciljeve koje smo si postavili za 2050. A to znači e, nećemo moći dobro živjeti unutar ograničenja koja postavlja naš planet. Globalne promjene kao što su klimatske promjene, demokratske promjene i tako dalje, vrše e, pritisak na, e, na nas, u ograničenjima koje nam postavlja planet i zato je vrlo potrebno skupa razmišljati i skupa djelovati i na europskoj i na globalnoj razini. I zbog toga je komisija i ja također smo odlučni djelovati i zato naravno i vi morate djelovati, a postoji jedan niz ključnih područja na koja se možemo i moramo fokusirati. Prvo, E, se tiče našeg pomanjkanja resursa, mi već koristimo prirodne resurse na prilično neučinkovit način. E, veliki dio resursa mi pritom tratimo. Na primjer, od 2010. do 2012. samo 36% našeg otpada je efektivno reciklirano. Do 2050. morat ćemo upotrebiti tri puta više resursa nego što nam je potrebno danas, a globalne potrebe za hranom i tako dalje narast će za nekakvih 70% također. U međuvremenu mi svi pokušavamo izračunati kvadraturu kruga, e, a pritom poštediti okoliš i smanjiti proračune. E, teško je vidjeti kako možemo uspjeti u tome. Ja osobno što više se bavim time, uvjereniji sam da je jedino rješenje promijeniti radikalno naše e, obrasce proizvodnje i potrošnje. Moramo nastaviti proizvoditi, to je jasno, ali svi neučikoviti procesi moraju biti postepeno izbačeni iz Europe dok učinkovitost ne postane dio svega što činimo, a to će samo po sebi e, dati poticaj inovaciji i e, konkurentnosti i dati poticaj našem gospodarstvu. Dakle, kako ćemo uspjeti u tome? Kako ćemo postati učinkoviti u upotrebi resursa? Možemo upotrijebiti e, razne političke i tržišne E, mjere kako bismo postigli veću učinkovitost i e, kružno gospodarstvo. To je dakle model gdje se materijal jednom upotrebljen ponovo e, upotrebljava za novu proizvodnju. Dakle, naša strategija za pametan i uključiv razvoj uključuje takve E, instrumente. Koncept kružnog gospodarstva s jedne strane e, već je e, već je tu od 60. godina, međutim mi smo još uvijek u tom linearnom lancu proizvodnje. Ako želimo ako želimo u svim fazama od e, eksploatacije resursa preko dizajna, preko proizvodnje i tako dalje e, e, učinkovito upotrebljavati resurse, moramo ih međusobno povezati. Eto zato paket kružnog gospodarstva koji će komisija predložiti do kraja godine će nadilaziti samo e, gospodarenje otpadom. E, pokušat ćemo pametno upotrebljavati sirovine, sirovine e, upotrebiti inteligentni dizajn i također ćemo naravno imati i ciljeve koji se tiču recikliranja. Također istražujemo različite instrumente kako bismo promovirali tranziciju prema punom kružnom gospodarstvu. Želimo dati jedan jasan i pozitivan signal svima onima koji bi mogli investirati u taj sektor i pružiti im neophodnu pravnu sigurnost. E, Junkerov investicijski e, e, paket uključuje ta područja i E, pritom će se od raznih sektora tražiti izvjesna mjera prilagodbe. Također našim e, programima istraživanja u okviru e, obzora 2020. sve više investiramo u inovacije i rješenja koja se bave učinkovitim upotrebom resursa. Dakle, E, ono čime se bavimo danas imat će rezultate u periodu iza 2050. imat će utjecate, utjecaj na našu budućnost. Zato je e, danas vrijeme da poduzimamo mjere kako bismo postigli dobar život unutar ograničenja koje nam postavlja planet. Ja nisam jedini koji smatram da okolišna politika doprinosi gospodarskom rastu i novim radnim mjestima. E, to stoji i u našim e, važnim politikama. Ako razmislimo o našem e, zakonodavstvu za zaštitu okoliša koje već imamo, ako ga ne budemo implementirali, to će povući za sobom velike financijske troškove. I, a do 2020. bi moglo biti stvoreno 400 tisuća novih radnih mjesta ako implementiramo to zakonodavstvo. Moramo e, popraviti na primjer učinkovitost korištenja vode jer sada tratimo 20 do 40% upotrebive pitke vode. Dakle moramo biti ambiciozniji i na tom području. Želim vas podsjetiti da je Europska financijska potpora e, e, na raspolaganju tako da e, i lokalna i regionalna razina mogu aplicirati za ta sredstva sa svojim projektima. Naravno, oporezivanje je također jedna mogućnost, ali je osjetljivo pitanje i ja ne predlažem da komisija propiše ništa takvoga. Međutim, na nama je da do 2028. postignemo ono što smo si postavili. Prioritet je agenda za 2015. U rujnu će se od šefova država i vlada zatražiti da se izjasne za e, nove ciljeve e, povrh milenijskih ciljeva. Pritom su tri stvari najvažnije. Osnovna načela tog partnerstva, konkretni prijedlozi kako svaka zemlja može doprinijeti i metode za monitoring e, odgovornost i reviziju mi želimo osigurati da se da je agenda održiva uz jasna, jasne obveze svih e, zemalja članica i e, ja ću usko surađivati sa potpredsjednicom Mogherini i povjerenikom Mimicom kako bismo održali vodeću ulogu Europske unije u tom procesu. Komisija će također surađivati sa Njemačkom koja je e, energetsku e, učinkovitost učinila jednim od prioriteta svog predsjedanja e, organizacijom G20. Moje dame i gospodo, godina 2050. je samo za 35 godina. Čini se da je to još daleko, odnosno da je to dugo vremena za realizaciju naše vizije, ali moramo započeti sa radom odmah. Mi moramo nastaviti e, raditi koherentno na svim razinama, od globalne do lokalne. Mi tu koherentnost tražimo na tri različite razine. Prva razina je globalna razina gdje smo preuzeli obaveze e, u tom procesu Druga razina je europska razina kroz rad na e, kontroli zraka, e, poljoprivrede, ribarstva i tako dalje. E, I mi ćemo pomoći regijama i gradovima Europske unije da implementiraju naše zakonodavstvo. Naše kružno, paket za kružno gospodarstvo mogao bi biti rođendan jednog novog sustava koji je primjeren današnjim e, okolišnim i gospodarskim izazovima dio e, onoga što će se e, dogoditi je promjena načina razmišljanja to će biti jedna vrsta kulturne revolucije kao što će biti i pravna revolucija to će biti revolucija koja će se ticati svih nas proizvođača trgovaca potrošača poreznih obveznika ja računam na vas da ćete pokazati našim građanima da smo u stanju e, postići nešto kako bismo se pobrinuli za naše blagostanje i za blagostanje naše djece u budućnosti. E, poziv koje vam je uputio e, potpredsjednik Timmermans u ime komisije E, je jasan. Ja ću rado sudjelovati u svim raspravama sa Europskim parlamentom i nacionalnim parlamentima o e, zakonodavstvu u e, području za koje sam ja nadležan. Hvala lijepa. Hvala lijepa Karmenu, a sada riječ odmah dajem gospodinu Bruningsu. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, hvala vam na ovoj e, mogućnosti da predstavim naše izvješće. Svakih pet godina Europska agencija za okoliš prikuplja sva saznanja iz zemalja članica Europske unije o stanju okoliša. Gospodin Vela je već iznio najvažnije rezultate koje smo tim putem prikupili, no ja ću zaći u malo više detalja i to uz pomoć nekih slajdova, odnosno prezentacije koje bi se trebala pojaviti na ovako učinkovitim malim monitorima u prostoriji. No, u svakom slučaju nastavit ću. Evo, u ovom izvješću nastojimo vrlo sažeto prikazati naša saznanja i izvješće je dostupno na 23 jezika, a prirodna na ostale jezike će uskoro uslijediti. Također e, u izvješću prikazujemo i globalne megatrendove i to uklapa europsko stanje okolišta u širi kontekst. Također ćete ovdje naći 25 izvješća e, stanja e, vode i zraka u zemljama i usporedbe između devet zemalja, što ću danas prikazati, i također imamo i sve zemlje članice koje iznose svoje E, kratko izvješće u obimu četiri stranice o stanju vlastitog ogoliša. Mi izvješćemo također o europskoj pravnoj stečevini, zatim imamo drugu točku, a to je e, usmjeravanje pozornosti na 2020. godinu gdje razmatramo e, naša postignuća po pitanju e, suzbijanja klimatskih promjena, ali i ostale e, ciljeve i onda se usredotočimo na 2050. godinu kada je naš cilj jedan zdrav ekosustav koji će omogućiti i zdravlje okoliša i bolje zdravlje europskog stanovništva. Koji su, koji su glavni zaključci našeg izvješća. Evo samo da pokušam prebaciti slajd, no nažalost to ne radi, tako da ću onda nastaviti. Imamo glavna četiri zaključka ovoga izvješća, a prvi je da ako imamo ambicioznu politiku okoliša, onda nju treba i provesti i, provedba je od ključne važnosti i to na tri razine unutar Europske unije. No to nam donosi bolji okoliš i također zdraviji okoliš za europske građane, a time postižemo i gospodarske koristi. Kada e, razmotrimo buduće izazove koji predstoje Europi, onda ćemo pomisliti da se oni više odnose na sustave proizvodnje i potrošnje i tu smo izdvojili četiri glavna sustava, odnosno energetski sustav o kojem smo govorili i u prethodnoj raspravi, zatim poljoprivredni i prehrambeni sustav, sustav transporta i mobilnosti i e, zatim sustav e, urbane politike, urbanizma i to je također sastavni dio globalnog proizvodnog lanca i vrijednosnog lanca, tako da ćemo tim izazovima morati pristupiti na jedan ekumenski način. Također trebaju nam ambicioznije politike ako želimo ostvariti ciljeve za 2020. E, sadašnji pristup po koracima, postepeni, nije dovoljan, no Također treba valjda zaključiti da to donosi i brojne koristi za Europsku uniju po pitanju inovacija i konkurentnosti. Evo je ovaj graf koji sam malo prije prikazao. E, ovo je vrlo dinamičan parlament, moram reći, vrlo ste brzi. Vrlo lijepo prikazuje. Evo ga, taj Ove dvije donje crte prikazuju e, kretanje europskih gospodarstava od 2000. godine, odnosno tradicionalnih gospodarstava i zapošljavanja, zaposlenosti. Dakle, imamo e, dvije gornje linije koje su e, zeleno gospodarstvo i zapošljavanje u zelenom gospodarstvu. Od gospodarske krize 2008. 2009. to nije sektor koji je pretrpio e, krizu, zapravo on e, je e, sektor u cvatu. I mogli bismo pokazati i isti grafikon kada je riječ o obrascima, kada je riječ o izvozu i također kada je riječ o konkurentnosti. Zeleno gospodarstvo od gospodarske krize raste je zabilježilo porast, odnosno sa 2,8 milijuna radnih mjesta na 4,1 milijuna radnih mjesta u Europi. Ovo je ono što u našem izvješću nazivamo klavirom europskih politika okoliša. Evo, ovaj dio gdje vidimo zelene i e, žute stupce je onaj najuspješniji dio europskih politika i tu smo ostvarili bolju učinkovitost i smanjilo onečišćenje zahvaljujući europskim politikama što je dovelo do bolje kvalitete zraka i voda, a to naročito vrijedi također i za gospodaranje otpadom i nekim resursima. Ako vidimo međutim ove e, vanjske stupce, odnosno crvene stupce, to i se odnosi na sustavnu razinu gdje razmatramo ekosustave i također prijelaz cirkularnoj ekonomiji i ka boljem zdravlju okoliša i tu imamo veće poteškoće. Dakle, bez obzira na naše dobre politike postoje sustavni izazovi koji su očiti ako pogledamo prognoze za 20 godina, onda vidimo da tu e, prevladavaju žuti i crveni stupci i tu ulaze u igru gospodar, e, okolišne politike. No, e, tu europska politika može stvoriti zelene stupce i barem pretvoriti ovo crveno u žuto u budućnosti. I tu nam predstoje isti izazovi i također i privatnom sektoru koji donosi i odluke E, o proizvodnji i potrošnji. Ako pogledamo usporedbe zemalja, kako bih potkrijepio i neke tvrdnje koje je upravo iznio povjerenik, e, ja ću se prvo osvrnuti na potrošnju energije na globalnoj razini. Od 1990. ukupno vidimo jedan manji ukupan porast potrošnje energije, ali to je slučaj samo u 20 zemalja članica, a e, nije slučaj u 13 e, zemalja e, članica, odnosno govorimo o europskom gospodarskom prostoru, dakle o njihovim zemljama članicama. Vidimo povećanje i upotrebe obnovljivih izvora energije i u porastu energetskoj učinkovitosti, no to ćemo morati povisiti na europskoj razini ako želimo ostvariti zadane ciljeve. Mislim da ne možete tu pročitati sva imena zemalja, ali na svakom grafikonu ćete vidjeti da je razlika između različitih europskih zemalja velika, kao i razlika u napretku. Dakle, potrebna je bolja provedba politika i bolja usklađenost napredaka u, u zemljama e, članicama europskog gospodarskog prostora. Ako pogledamo učinkovitost eh, i produktivnost, vidjet ćemo da je od 2000. do 2012. Eh, porasla eh, potrošnja materijalnih resursa u 13 zemalja, a smanjila se u 19 zemalja. Dakle, imamo vrlo raznoliku sliku. A upravo ove poraste možemo pripisati većim ulaganjima u infrastrukturu, a i nekim smanjenjima tih ulaganja koja su posljedica gospodarske krize. Dakle, uglavnom to je u srži našeg paketa cirkularne ekonomije, no ipak predstavlja nam veliki izazov u tom smislu. Evo, tu neću ulaziti u detalje, no ovaj grafikon pokazuje tu veliku razliku između zemalja. Kada je riječ o otpadu, mi bolje gospodarimo otpadom, no ako želimo ostvariti cilje od 50% do 2020 još uvijek e, moramo pokriti veliku udaljenost od cilja u brojnim zemljama koje vidite ovdje, sada neću ulaziti u detalje, mnogo njih je ispod 20%, neke su premašile 50 pa čak i 60%. Kada je riječ o ublažavanju posljedica klimatskih promjena, imamo paket 2020. za Europu i tu možemo zamijetiti da Određeni broj zemalja je već premašao svoje obveze iz Kyoto protokola i mm, ostvarile su ciljeve za e, smanjenje emisije stakleničkih plinova, no e, kada je riječ o mm, prelaženju tih ciljeva za 14 zemalja, ipak pretpostavljamo da će tu biti potrebne dodatne mjere. Evo, gospodine predsjedniče, još neću duljiti. No, pogledajmo budućnost. Inovacije će biti bitne za ostvarenje ciljeva e, za 2020. i 2030. Ako e, razmotrimo tehnološku, gospodarsku i socijalnu inovaciju u smislu naročito zelenog gospodarstva, to će zahtijevati inovacije naročito u proizvodima za niše, a tu smo upravo vodeći kao Europska unija i također je važno istraživanje koje je financirano javnim sredstvima i tu paket za 2020. i 2030. može igrati važnu ulogu. Ako sagledamo sadašnja ulaganja za e, dugoročnu budućnost, dugoročnu budućnost onda e, naše potrebe su ogromne i trebamo zadati Europi jasan smjer, trebamo krenuti pravim e, putem ako želimo zelenije gospodarstvo. Ono što proizlazi iz izvješća je da se trebamo usredotočiti na smanjenje upotrebe ugljika, na stvaranje cirkularne ekonomije, na eh, stvaranje eh, usluga ekosustava i također trebamo pripaziti na ograničenja planeta. Trebamo izgraditi čvrste eh, vrijednosti što se tiče i ekosustava i poštivanja biorazličitosti i to treba biti u središtu naše brige za ljudsko zdravlje i dobrostanje. Povjerenik je već spomenuo reformu poreza, e, trebamo, e, već smo mnogo učinili po pitanju smanjenju poreza na okoliš e, u posljednjih desetak godina i sredstva koja su međuvremeno oslobođena u zemljama članicama mogu se ponovno preusmjeriti u poboljšanje održivosti naših gospodarstava. Spomenuli smo fond za strateška ulaganja u međuvremenu, ali također e, imamo i fond za klimu, a to su sredstva koja trebamo upotrijebiti, a upravo fond za strateška ulaganja nam nudi tu mogućnost. Evo da to stavimo u kontekst kada govorimo o 200 milijardi e, dolara za fond za klimu, to znači da trebamo se obratiti privatnom tržištu gdje imamo tržište obveznica od 300 tisuća e, milijardi a manje od 0,1% zelenih obveznica, a imamo i ogromna sredstva koja se tu e, vrte, ali nisu usmjerena u zeleno gospodarstvo, no tu ipak postoje financijske poluge koje možemo iskoristiti. Evo, približavam se zaključku. Dakle, u zaključku možemo reći da su naše politike postigle značajne pomake u posljednjih 40 godina i možemo se sada s mirom obratiti budućnosti. Znamo kako možemo ostvariti ciljeve i znamo da je naše gospodarstvo e, konkurentno zelenom gospodarstvu u usporedbi sa drugim regijama. Znamo da je ono uspješno unatoč krizi i e, znamo da je iracionalno zanemarati izazove u budućnosti umjesto upravo hrabro se suočiti sa njima i hrabro postaviti standarde naših politika kao što je i učinjeno europskom pravnom stečevinom. Više informacija o ovome možete naći na našoj web stranici i one su dostupne na svim europskim jezicima, evo 23 jezika i još će biti dodatnih jezika od sljedećih nekoliko tjedana. I ako vam treba više informacija možete nam se slobodno obratiti i mi ćemo vam e, dostaviti informacije koje budete tražili i koje ćete moći koristiti u svojim nacionalnim parlamentima. Hvala lijepa i sada možemo započeti sa našom raspravom, sa pitanjima i odgovorima i odmah predajem riječ Oktavinom Otoku koji je član odbora za okoliš u Rumunjskom senatu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Europene je moguće. Dakle, smanjenje emisija stakleničkih plinova bi e, trebalo zvučati spektakularno na međunarodnoj razini. Nove fin ekonomski elementi koji će se nametnuti državama članicama bit će e, od značajnih posljedica za države koje su manje razvijene, kao što je to slučaj s Rumunjskom iz koje ja dolazim. Postoji tendencija da se aktivnosti sa visokim stupnjem zagačenosti prebacuju iz visoko razvijenih zemalja na manje razvijene zemlje. Europska unija ne može izravno utjecati na zakonodavstvo vezano za zaštitu okoliša u državima članicama, ali može utjecati na to da se smanji prebacivanje zagađenih e, tehnologija iz razvijenih na manje razvijene zemlje. Treba zabraniti da tvrtke prebacuju svoje poslovanje e, u e, manje e, zemlje. One bi se trebali zadovoljiti samo riječima Franz Trek, potpredsjednik odbora za infrastrukturu i okoliš Nacionalne skupštine Slovenije. Floor, I will continue. Hvala na riječi. Nastavit ću na slovenskom. Slovenskem državnem zboru pozdravljamo bolj ambiciozne eh, pristope k obravnavani problematiki. Sloveniji je drago da je pristup ovoj problematici sada nešto gdje se odražavaju veće ambicije. Pozdravljamo postupak smanjenja korištenja ugljika i pozdravljamo također to da Europska unija sada ima pristup koji je odgovorniji. Geotermička energija je nešto što se pomalo zaboravilo u raspravama. Koji je međutim cilj tih rasprava? Govorimo o različitim načinima gdje se mogu obrađivati te teme na lokalnoj razini, regionalnoj, državnoj i tako dalje. Zaboravljamo mikro lokalne sredine gdje se e, ponekada e, sami ljudi opskrbljuju s mnogo što šta uključujući i energiju. U Sloveniji primjerice uvoz hrane nije tako e, velik kao ranije. Dakle, radi se o problematici koja je vezana i za poljoprivrednu proizvodnju. Znamo i za e, opskrbu energijom na lokalnoj razini gdje dolazi do samoopskrbe, a često imamo problema zbog toga što postoji recimo državni monopol. Ovdje se radi o problemima koji postoje diljem svijeta. Svejedno, moramo biti svjesni da nam je potrebna nova regionalizacija. Treba politika koja će biti na nacionalnoj i europskoj razini, ali i koja će se moći provesti. U posljednje vrijeme puno se govori o pametnim gradovima, govori se o pametnim specijalizacijama i sličnim strategijama. Često, međutim, e, zaboravljamo da nam je potrebno jedan i pametan ruralan život. Kolega iz Njemačke govorio je o pametnom korištenju metana. Neću sada više o tome govoriti, slažem se s povjerenikom, potrebno je promijeniti mentalitet građana. Hvala, gospodin Damir Mateljan. Potpredsjednik odbora za okoliš i očuvanje prirode Hrvatskog sabora. Republic. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. E, Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije od. two godine donijela je čitav niz novih propisa koji su usklađeni sa direktivama europske unije koji pored teme zaštite i kakvoće zraka i emisije onečišćujućih tvari u zraku pokrivaju emisije stakleničkih plinova. Polazeći od klimatskih energetskih ciljeva koje je Europska unija postavila za 2030. godinu u pogledu konkurentnog, sigurnog i niskougljičnog gospodarstva, Republika Hrvatska razmatra način usklađivanja svog gospodarskog razvoja sa klimatskim i energetskim ciljevima Europske Stoga je Ministarstvo zaštite okoliša Republike Hrvatske provelo i provodi čitav niz aktivnosti na izradi strategije niskogličnog razvoja. Za razdoblje od 2030. do sa pogledom do 2050. godine sa akcijskim planom. Završetak i usvajanje ove značajne strategije u Hrvatskom saboru se očekuje do konca 2015. godine. Ova strategija predstavlja osnovu za političke odluke, ulaganja i promjene obrasca ponašanja sa ciljem značajnog smanjivanja emisije stakleničkih plinova na njezinom teritoriju do 2050. godine, te tranzicije prema niskougljičnim i konkurentnijem gospodarstvu čiji se raste temelji na održivom razvoju. Republika Hrvatska je svjesna da je proces tranzicije u niskougljičnom gospodarstvu dugotrajan, te da ga je potrebno prilagoditi postojećim potencijalima i raspoloživim resursima. Stoga ova strategija nužno polazi od vizija i ciljeva identificiranih u glavnim sektorima utjecaja, energetika, industrija, poljoprivreda, šumarstvo i gospodarenje otpadom, a kako bi se političke odluke usmjerile prema gospodarskom razvoju, ali istovremeno i prema ublažavanju klimatskih promjena. Navedeno je rezultiralo uključivanjem brojnih dionika u njezinu izradu, a ovdje je potrebno posebice istaknuti značaj uključivanja poslovnog sektora s obzirom na činjenicu da ove promjene uz dalekosežne benefite u početku često znače dodatne troškove za poslovni sektor. Procjene su da bi primjena strategije, odnosno njom potaknute inovacije, dakle prinos napredne tehnologije i strukturne promjene u konačnici rezultirale rastom gospodarstva te stvaranjem 80 tisuća novih zelenih radnih mjesta u Republici Hrvatskoj što je za nas izuzetno, izuzetno važno. Hvala lijepo. Thank you very much. And now, Suica. Hvala, gospođa Šujica ima riječ. Isto dolazim, iz Hrvatske i podržavam naravno ovo što je rekao naš kolega potpredsjednik e, saborskog odbora za zaštitu okoliša međutim mi često raspravljamo ovdje u našem odboru za zaštitu okoliša sigurnost hrane i zdravlje o ovim temama zahvaljujem i na prvoj sesiji gdje smo imali povjerenika Kanjeta i na drugoj sesiji gdje je povjerenik Vela ali isto tako me malo zabrinulo izlaganje predsjednika izvršnog direktora agencije gospodina brinika koji je pokazao u grafikonima da je vrlo različita slika u različitim zemljama. dakle nema granica u europskoj uniji dakle granice ponekad nisu prepreka kad govorimo bilo o zaštiti okoliša bilo o emisiji plinova dakle to je ono e, što osobno mene zabrinjava i zapravo želim pronaći način kako to napraviti. rekli smo da zaštitu okoliša provodimo na nacionalnoj razini na lokalnoj na regionalnoj. istovremeno imamo obvezujuće direktive a u istom trenutku u istom trenutku se veselimo pariškom sporazumu i govorimo o tome da imamo problem s indijom kinom i sjedinjenim američkim državama koje ne žele primijeniti obvezujuće ciljeve a mi kao lider europska unija bismo željeli se pridržavati tih ciljeva. dakle vrlo je kompleksna situacija na koji način zapravo implementirati direktive u pojedinim zemljama na koji način ujednačiti dvadeset osam zemalja ili trideset dva koliko ste rekli da su članice e, ove agencije govorimo o energetskoj uniji to nam je glavna tema ove godine i neemo twenty eight nacionalnih zakonodavstava a istovremeno imamo ovdje vie od twenty eight razliitih situacija to je neto to osobno mene zabrinjava. rei u vam samo jedan mali primjer e, e, smea iz zemlje koja nije članica europske unije u zemlju koja je lanica konkretno E, morske struje dovode smeće iz albanije koja nije članica europske unije u hrvatsku granice nema na koji način regulirati e, pitanje e, otpada u zemljama koje nisu članice i u zemljama govorim sada o jadranskom moru. mogla bih puno više govoriti ali vidim da je vrijeme isteklo pa se zahvaljujem. Hvala gospodine Arnaud Leroy ima riječ, član Nacionalne skupštine Francuske. Izvolite. Hvala. Htio sam zapravo se osvrnuti na nekoliko stvari o kojima smo čuli danas poslije podne. Najprije zakon o energetskoj tranziciji o kojoj trenutno raspravljamo u francuskom parlamentu. I e, to se dobro povezuje s ovim o čemu raspravljamo danas poslije podne. Postavlja se pitanje financiranja. Svi želimo da sporazum u Parizu bude ambiciozan i želimo isto tako kada donosimo nacionalne zakone napraviti određeni politički izbor koji naravno e, košta. U mojoj zemlji postoji poteškoća da se to provede zato što smo zapravo uhvaćeni u zamku tih čuvenih 3%. Zapravo sada ovdje pitam eurozastupnike kakvu ulogu imaju ministri financija jer ne smijemo se zavaravati sve ovo o čemu mi već par sati govorimo će bez sredstava ostati mrtvo slovo na papiru. Gospodine povjereniče, usvojili smo kada smo usvajali financijsko sredstva za financijsko razdoblje od 2014. do 2020. godine 20% sredstava odlazi e, za, borbu protiv klimatskih promjena. Mi već mjesecima tražimo od naše nacionalne skupštine da nam kažu što će biti sa tih 20% sredstava. Složite se sa mnom da se radi o priličnoj velikoj svoti. Pogledajmo također osim emisija kakav je e, e, utis, e, kakav je otisak ugljika koji dajemo i kada se to usporedi i stavi u razmjere vidimo da su rezultati jako negativni za Francusku zbog metode izračuna. Morali bismo zapravo se razmotriti E, kao što je kolega iz Rumunjske rekao kakav je to transfer zagađenja sa e, i odnosno proizvodnje koja onečišćuje u velikoj mjeri iz razvijenih zemalja u, u države koje su manje razvijene. Dopustite mi još da naglasim kakva je uloga parlamenta. Nešto gdje ćemo imati veliki utjecaj na e, situacije e, života građana u godine koje dolaze ne možemo više zanimarati ulogu parlamenta. Hvala gospođa Marija Luis Bajloga, glasnogovornica odbora za zaštitu okoliša u Španjolskom parlamentu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Moramo ostvariti održivo društvo sa niskim udjelom ugljika. To znači da moramo početi učinkovito koristiti resurse i energiju, a najbolja energija ona koja se još ne koristi. Danas smo govorili o međupovezanosti i u tom kontekstu od ključne važnosti na vrijeme ostvariti ono što je dogovoreno na Europskom vijeću kako bi Europa mogla ostvariti napredak po pitanju energije i kako bi se ostvarile ujednačenije cijene u energiji. To je ključno za moju zemlju, Španjolsku, koja je dijelom Iberskog poluotoka i koja je danas ipak e, napokon jedan energetski otok. Također, u javnom i u privatnom sektoru treba istovremeno poduzimati mjere protiv klimatskih promjena. U Španjolskoj smo osnovali jednu skupinu za zeleni rast koja se obraća poduzećima u podrazi za novim tehnologijama i uključuje poduzeća u smanjenje emisija. Pred nama je veliki izazov i to nije izazov koji predstoji samo javnom sektoru i vladama, nego je izazov koji predstoji svim stanovnicima ovog planeta. Potrebne su nam kampanje za podizanje svijesti i zamijenjanje ponašanja svih građana, naročito kako bismo poboljšali mobilnost i energetsku učinkovitost. Hvala vam lijepa. Gospodin jelen Hristijan Kistes, član odbora za poljoprivredu, šumarstvo, prehranu i specifične usluge Rumunjskog parlamenta. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să mă refer la un aspect care a fost... predsjedniče. Dame i gospodo, osvrnuo bih se na ono o čemu se govorilo u prvom dijelu poslijepodnevnog sastanka. Osobno to smatram važnim i kolega Motok je o tome govorio. Radi se o transferu tehnologija e, koje zagađuju iz E, bogatijih i razvijenih zemalja u manje razvijene zemlje, kako u okviru Europske unije, tako i izvan nje. Htio bih da Europska komisija igra e, više svoju ulogu i kontrolira taj transfer. Nacionalni parlamenti mogli bi također više sudjelovati u takvoj kontroli putem parlamentarnog nadzora. Ovdje imam na umu četiri sektora koje me zanimaju. To je petrokemijska industrija, prerada drva, poljoprivreda i energentika. To su četiri sektora koja dobro poznajem. Europa e, inovacije ne bi smjela samo znati transfer e, zagađujućih tehnologija ili pak jednostavno prebacivanje industrijskih pogona u druge zemlje. Obraćam se ovdje predstavniku Europske agencije za e, razvoj i zanima me e, postoje li inicijative vezane za sprječavanje takvog transfera tehnologija. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dakle, radi se s jedne strane o izbjegavanju E, emisija štetnih plinova, a druge strane o e, skupljanju tih emitiranih plinova u područjima kao što je na primjer šumarstvo, cijela problematika e, na primjer Nuture 2000, tu me zanima kako, je stajalište povjerenika Vele prema tome. Mi imamo jedno veliko traćenje emisija CO2 u e, proizvodnji hrane. Mi bacamo otprilike pola proizvedene hrane i što se tu još može učiniti kako bi se te emisije smanjile. Hvala lijepa. Hvala. A sada gospođa Šedurek koja je članica odbora za okoliš iz Nizozemskog parlamenta. Hvala predsjedavajući. Želim sve zahvaliti vama i vašoj ekipi koja je organizirala ovaj sastanak. Hvala i kolegama koji su rekli kako je potrebno da Europska unija mora imati ambiciozne politike na planu klimatskih promjena. Tražimo da imamo dakle ambiciozne i učinkovite politike koje isto tako moraju biti koherentne. Htjela bih se usmjeriti na to da Europa mora biti e, imati odgovarajuće istraživanje i mora preći na cirkularnu ekonomiju. U svijetu se situacija razvija brzo i dobro je da sve to ide tako brzo, međutim postoji i minus. Naši e, prirodna bogatstva i e, sirovine će e, postojati sve značajnije i zbog toga će cijene rasti i osim toga jako velikoj mjeri će se nanijeti šteta našem planetu. Stoga je prijelaz na cirkularnu ekonomiju zaista važan cirkularna ekonomija prioritetna je za nizozemski parlament. Ono što je dobro je da cirkularna ekonomija nudi zaista mnogo mogućnosti Europskoj uniji i može, koja može stvoriti nove e, održive e, nova održiva radna mjesta koja u današnje vrijeme manjkaju na našem kontinentu, naročito među mladim ljudima. E, gospodine predsjedniče, ovdje govorimo o zapravo jednoj konkurentnoj i čistoj Europi. E, kao e, mnogi u ovoj dvorani ja tražim da se stvori jedan ambiciozni plan za paket u cirkularnoj ekonomiji koji je prošle godine bio nažalost povučen. E, I tražim da se to napravi do kraja godine. Kada Europska Eh, unijom bude predsjedala Nizozemska u prvom dijelu 2016. godine. Cirkularna će ekonomija biti vrlo visoko u našem programu rada. Eh, hvala lijepa svima. Hvala, a sada gospodin Ryan Kalus iz Malte, član odbora za okoliš i planiranje. Hvala lijepa. Dopustite mi za početak da pozdravim povjerenika Velu. Tema o kojoj želim govoriti jesu razlike među pojedinim državama članicama, jer su i kriteriji različiti. U izvješću o um, um, otpadu i um, obradi uh, otpada postoje uh, uh, spominje se koje su države članice bile najbolje na tom planu, a koje su bile najgore. I tu postoji ogromna razlika između onih najboljih i onih najgorih, tim prije što se radi sve o državama Europske unije. Komisija bi tu morala djelovati proaktivno. Ako Europska unija zaista želi napredovati kao Europska unija. Drugo, Htio bih govoriti o tome kako se koristi voda. Zabrinjavajuće je, i to možemo pročitati u tom izvješću, a to zaključuje i Europska agencija za okoliš, vidi se naime kakva je situacija. Ovo izvješće pomoći će svim čelnicima da to shvate. Vjerujem da se određen naglasak stavio od strane Agencije za zaštitu okoliša na činjenicu da na jugu Europe problem s vodom jest veći. Stoga upućujem pitanje povjereniku. Ne mislite li da komisija mora usvojiti strategiju koja će biti učinkovitija, naročito za zemlje juga Europe? Jasno nam je iz kojeg razloga zemlje juga imaju više problema, imat će više problema u budućnosti zbog klimatskih promjena i viših temperatura doći će do nedostatka vode. To će biti problematično za poljoprivrednike iz te regije. Zanimalo bi me mislili povjerenik da treba za te zemlje imati posebne posebne odredbe. Hvala, sad idemo u Francusku, gospodin Jean-Yves Leconte, član parlamentarnog odbora i senata. Hvala. Imam e, četiri pitanja. Prvo, možemo ustanoviti da Europska unija e, predstavlja posto emisija ugljičnog dioksida u svijetu, ali predstavlja 20% BDP-a u svijetu. Što znači da nemamo transfer eh, industrije koja zagađuje u druge zemlje. Prema tome možemo predstavljati model za druge zemlje koje moraju smanjiti stakleničke plinove. Govorimo o tome stoga što mi se čini da Europska unija prva ekonomija u svijetu i da taj argument mora koristiti prilikom pregovora o klimatskim promjenama. Proizvodnja i e, promet prevozni je nešto što se ne procjenjuje kada se gleda e, kako trebaju e, poslovati, kako se treba ponašati i kako oni prometuju. To se uopće ne uzima u obzir kada se e, proglašavaju, odnose donose odluke vezane za javne natječaje. To bi bilo ključno uzimati u obzir e, kako e, bismo se pravilno postavili prema sve onom što je rečeno o transferima u zemlje gdje su cijene niže. Druge, drugo, čuli smo da je 2012. godine E, bilo 110 milijuna izdvojeno u vidu subvencija za energente u Europskoj uniji, od toga 10 milijardi za ugljen. Ne bismo li trebali revidirati kakve se subvencije daju kojim državama članicama? Treće, kapacitet država članica da se drže obveza koje su preuzele. Iz, u velikoj mjeri mnogo toga ovisi o međunarodnim tvrtkama koje države ne mogu uvijek kontrolirati. Prema tome kako se možemo osigurati da će države ispuniti angažmane koje su preuzele. I e, na kraju, kada govorimo o ciljevima za 2030. godinu, e, zadržavanje je u okviru 2%, e, u dva stupnja Znamo da sve skupa nije linearno, morali bismo imati ambicioznije ciljeve od sada pa do 2050. godine. S obzirom da su ovdje predstavnici mnogih nacionalnih parlamenata ne bismo li mi trebali imati ambicioznije ciljeve za 2050. godinu? Hvala. Hvala lijepa. Riječ ima Miguel Hidalgo iz e, Španjolskog senata. E, hvala lijepa. E, za početak Hvala što ste nas pozvali da sudjelujemo u ovoj raspravi i govorimo o tome kako se treba boriti protiv klimatskih promjena. E, to je mogućnost, moramo znati, da izradimo novu ekonomiju. Možemo koristiti obnovljivu energiju, čiste energije i otvoriti put novim e, novim e, vrstama poslova. Htio bih govoriti o novom modelu koji gospodarstva koji trebao biti konsistentan. Države članice moraju biti koherentne. Moramo koristiti nove tehnologije u svim državama članicama. E, Španjolska je primjerice na samom vrhu kada se radi o korištenju obnovljive energije. Međutim, zakon u našoj zemlji se promijenio i stvorene su prepreke za širenje e, solarnih panela i e, određene vrste vjetrenica. Europa nije isključivo centralna Europa. Neki dijelovi Europe su razvijeni od drugih, oni razvijeni dijelovi mogli bi se razvijeti više, drugi se ne mogu tako dobro razvijeti. Potrebno je Europu međusobno povezati. Isto tako jako nas brine da je povučen paket cirkularne ekonomije. Komisija nas uvjerava da će se o njemu ponovno raspravljati. Međutim, htio bih čuti kakvi su vaši konkretni planovi vezani za paket o cirkularnoj ekonomiji. Vi insistirate o tome e, kako se treba prilagoditi na klimatske promjene. Čitav niz zemalja nalazi se u jako teškoj situaciji. Španjolska ima vrlo osjetljivu obalu koja je lako podložna elementarnim nepogodama. A osim toga imamo i e, poljoprivrednu proizvodnju u priobalju. Zaključno mogu reći da ovo predstavlja mogućnost da izradimo Europu koja će biti uravnoteženija kada se radi o teritorijalnoj koheziji. Ja sam iz Galicije koja je ruralno područje. Mislim da se ovdje otvaraju mogućnosti za ruralnu Europu. E, u Galiciji e, mnoga dijelovi nisu e, gusto naseljeni. To se treba uzeti u obzir. Hvala. Povjereniče Vela, ja imam nekoliko pitanja. Htjela sam vas pitati s obzirom na ovo najnovije izvješće što se u parlamentu radi o e, primjeni, odnosno provedbi europskih zakona postoji jako velika kašnjenja. Najveća su kada se radi o preuzimanju zakona s područja okoliša. Više od 168 propisa e, nije e, se još preuzelo što samo pokazuje kako države članice kasne s preuzimanjem tih zakona i kasnije s provedbom istih. Ja sam e, članica odbora za predstavke i moram reći da mi dobivamo jako puno predstavki vezanih za okoliš. Imam vrlo konkretno pitanje. E, što mislite na koji način se sudjelovanje građana može više poboljšati kada se radi e, u uređivanju i upravljanju određenim teritorijima? Često se smatra da se to ne radi učinkovito. Još jedna stvar vezana za porez. Govorili smo o ekološkim porezima i to je e, sasvim sigurno dobar početak i e, tema gdje gdje se puno, sigurno puno govori u Europskom parlamentu, ali morat ćemo poreze e, prebaciti sa to da se oporezuje rad na to da se oporezuju sirovine. I htjela bih znati na koji način se e, u bliskoj budućnosti mogu bolje e, definirati tijelovski aspekti i zanima me isto tako da li u Junkerovom planu e, da li će svi projekti koji će se financirati da li su to projekti koje možemo okvalificirati kao zeleni jer e, neki od njih se odnose na fosilna goriva kao što je govorio kolega Peducini. A hvala, sada Linas Balcić iz Litve ima riječ, on je e, član odbora za okoliš. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dragi kolege, danas govorimo o učinkovitosti, a svi znamo da je učinkovitost najbolji izvor goriva Dakle, učinkovitost je e, pravi put kojim trebamo ići. Time ćemo smanjiti potrebe za najprljavijim izvorom energije, a to je nafta i plin. Povećavanjem učinkovitosti za 1% možemo smanjiti uvoz fosilnih goriva za 2,6%. Dakle, e, mogli bismo e, čak postati i neovisni od dobre volje gospodina Putina mjerama koje povećavaju učinkovitost možemo stvoriti oko 4 milijuna novih radnih mjesta u budućim desetljećima i moramo iskoristiti tu mogućnost. Ali, dragi kolege, tu imamo jedan problem. Potrebne su nam jasni prioriteti u politikama i jasna, jasna naznaka kamo Europa želi e, ići. Imamo e, veliko pomanjkanje zapravo političkog vodstva osobito što se tiče reguliranja pitanja kao što su plini škriljevca. Europska komisija je izgubila e, bitku protiv lobista i sad imamo vrlo labavu regulaciju tehnologije frekinga što će doprinijeti daljnjim emisijama metana, a metan je 24 puta opasniji od ugljičnog dioksida kao što svi vrlo dobro znate. Dakle, dragi kolege, E, doista su nam potrebni veliki napori e, i e, suradnja između Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta i nacionalnih vlada ako želimo za 20 godina moći sebe nazvati niskougličnim gospodarstvom. Hvala lijepa. Sada iz Portugala koji je član, gospodin Preta koji je član odbora za zaštitu okoliša. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Mi se slažemo s tim učinkovitija Europa sa gospodarstvom koje proizvozi manje plastičnih e, tvari. Dakle, moramo investirati u zelena, zelene tehnologije i u tehnologije koje e, imaju što manje, manje sudjelovanje ugljika. <clears throat> Naravno i kod učinkovite upotrebe vode možemo igrati značajnu ulogu, možemo mladim ljudima pokazati da voda ne istječe jednostavno iz pipe, nego da imamo jedno cirkuliranje vode u prirodi i moramo biti svjesni toga da ono što se događa sa vodom događa se i sa energijom. Ona ne izlazi jednostavno iz utišnice, nego je nego postoji jedan cijeli ciklus koji e, mora funkcionirati kako bi svjetlo e, u sobi e, radilo. Europa mora poticati znanstvena istraživanja osobito u području čistih energija. Ja imam jedno pitanje za gospodina povjerenika i za izvršnog ravnatelja agencije. već je spomenuto kod provedbe e, politike kod upotrebe strukturnih fondova postoji jedna dimenzija e, koja se mora provlačiti kroz cijelu tu politiku, a to je zaštita okoliša. Dakle, to je upravo rekao i povjerenik. Moje pitanje je, upućujem ga povjereniku i cijeloj komisiji, Dakle, e, što se tiče politike zaštite klime, tu se svi slažemo, ali zar ne bismo morali također kad je riječ o klimatskim promjenama e, to imati u vidu i kad je riječ o pregovorima o, oko TTIP-a jer e, i TTIP će imati utjecaj na europsko gospodarstvo, odnosno da li se tu imaju u vidu klimatske promjene? E, do sada smo imali, nismo imali prilike vidjeti koju ulogu taj aspekt igla u pregovorima, a to je vrlo važan aspekt. Hvala lijepa. Gospodin e, gospodin Testela, molim govornike da se pridržavaju vremenskog ograničenja na dvije minute. Sljedeći govornik je gospodin Untaštela. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Mi smo naravno ovisni o uvozu sirovina, međutim kad pogledamo vidimo da smo u nekim područjima postigli napredak u proteklim godinama, ali još moramo mnogo od toga i postići. Samo jedan primjer, iz jedne tone e, zlatne rudače možete dobiti 5 grama zlata iz jedne tone starih mobitela možete dobiti 250 grama zlata. Tu je također i platina, rijetke zemlje i druge vrijedne sirovine. Mi međutim i dalje eksploatiramo rudače zlata, rijetke zemlje, platine i tako dalje i po mom mišljenju premalo činimo, Evropska unija premalo čini kako bi se sekundarne sirovine e, dobivale iz e, recikliranih e, odbačenih proizvoda koji ih sadrže. E, osim toga, u pravnom okviru, na primjer direktiva o ekodizajnu, gdje stoji da bi trebalo te proizvode tako dizajnirani da se te sekundarne sirovine lako iz njih ponovo dobiju. Dakle, po mom mišljenju bi na to trebalo staviti jači naglasak u, e, prethodnim, u godinama koje su pred nama kako bi se tu postigao napredak e, na ravnatelja agencije samo nekoliko rečenica što se tiče e, E, želim predložiti da se vodi računa više o tome da se e, da se regulira stavljanje u promet e, tvari koje, kojih ima u vrlo malim količinama. Hvala lijepa. Želim reći da mi u Nizozemskoj E, sa velikim zanimanjem pratimo plan predsjednika Junkera i, obrać, i e, radimo na području e, pasivnih kuća, održivog graditeljstva i tako dalje. Nadalje, solarna tehnologija koja je također vrlo važno područje za budućnost i tako dalje. To sam samo htjela spomenuti. Gospodine Brunings, mislim da moramo učiniti izvjesne izbore, neke odluke, inače će popis e, za shopping biti predugačak. Dakle, važno je što stoka jede. Mi e, smanjujemo emisije amonijaka, a da li ne smijemo zaboraviti da pojedini ciljevi mogu imati dalekosežne implikacije na opću sliku. Mislim da ovdje zaista vidimo o čemu se stvarno radi kad se radi o klimi. Nije toliko dimenzija okoliša. Ono što je ključno jest gospodarski razvoj. Kako imati takav gospodarski razvoj koji će omogućiti da se smanji potrošnja sirovina i energije kako bismo mogli poštovati naše obveze, ali isto tako i smanjiti troškove proizvodnje. Europska agencija sasvim sigurno raspolaže sa odgovarajućim e, recentnim brojkama, ali e, sve ovo što je vezano za trošak sirovina je e, mnogo manji vezano od onoga koji se odnosi na cijene e, plaća. E, uvijek slušamo samo o jednom, a ne o drugom. Morali bismo smanjivati e, plaće i moramo stvoriti kružnu ekonomiju koja, kao što ste rekli, više otvara radna mjesta od drugih oblika ekonomije, naročito sada u situaciji krize. Želim također privući vašu pobornost na činjenicu E, govorim ovdje i o komisiji i o državama članicama. Dakle, radi se o potrebi da se reguliraju e, e, regulira trgovinska razmjena jer ako dođe do potpune liberalizacije a i ako ne budemo imali kriterije za trgovinsku razmjeru s trećim zemljama koje moraju biti iste koje mi sebi moramo nametati vezanu za energiju i e, onda zapravo se stavljamo u situaciju gdje ćemo mi biti slabi i nećemo to biti dobro niti za energetiku niti za ciljeve koje mi imamo. Htjela bih još dodati E, da na kraju današnjeg sastanka bismo trebali imati malo zajedničko priopćenje, pa makar kratko. Hvala lijepa. Gospodin Lajoš Kepli iz Mađarske. Hvala lijepa. Najveći izazov globalno gledano je na primjer da se danas već vode ratovi za sirovine i zbog njih nastaju valovi, migracijski valovi koji se osjećaju i u Europskoj uniji. Mi se dakle borimo na nekoliko fronti i ulažemo i diplomatske napore u Mađarskoj. Što se tiče emisija, postigli smo veliki napredak 2012. E, imali smo smanjenje od 36% u usporedbi sa 90. godinama. Paralelno s tim potičemo zeleno gospodarstvo, imamo mnogo investicija u inteligentnu energetsku infrastrukturu koja treba dugoročno gledano omogućiti našu diversifikaciju i omogućiti blagostanje u Mađarskoj. Dakle, tu se e, rade velika ulaganja. U to se globalno gledano mi smo također pogođeni najvažnijim energetskim problemima i postoje sektori gospodarstva koji su izručeni na, na milost i nemilost opasnostima e, s kojima se suočava cijela Europa i e, zato su vrlo važni rezultati koji će biti postignuti u Parizu. Hvala. Odmah ću dati riječ našim panelistima. Ispričavam se onim kolegama koji su tražili riječ, ali trebamo dati prioritet predstavnicima nacionalnih parlamenta. Tako smo i učinili. Evo, gospodine Brojniks, hvala, bit ću sažet i neću se detaljno osvrtati na sva pitanja. Evo, da krenem. Neki su napomenuli da je Europa sve manji i manji dio svijeta i zbog toga se pitaju zašto uopće imati ambiciozne politike. Pa mislim da je važno imati vjerodostojne i ambiciozne nacionalne politike što je predubjeca uspješne međunarodne pregovore. Mislim da je to jasno samo po sebi. Druga skupina pitanja je spomenula takozvanu utrku prema dnu. Dakle, spomenulo se i izmješanje industrija u druge dijelove svijeta zbog eh, sve strožih propisa o okolišu kao e, institucija koja se bavi znanjem e, treba e, jasno reći da se tu provode brojne studije i istraživanja i ta uzroka prema dnu nije uzrokovana zakonom o okolišu nego cijenom radne snage i socijalnim zakonodavstvom i prodorom na tržište. U nekim industrijama cijena energenata igra veliku ulogu, ali dokazi ukazuju na to da se proizvodnja izmješta e, zbog drugih razloga, a ne zakonodavstva u vezi sa zaštitom okoliša. Zapravo tu nema gotovo nikakvih e, ili ima tek malobrojnih dokaza kada je riječ o pametnom e, ruralnom životu i mikroproizvodnji energije, mi e, razrađujemo nove poslovne modele i tu ulazimo u razdoblje takozvanog prosumerizma gdje su također potrošači proizvođači energije i tu treba vidjeti kako im pametne mreže i investicije mogu u tome pomoći. Ja ću uskoro prikazati jedno izvješće koje povezuje ruralan život, namjenu zemljišta i također održivost tog sustava u svijetlu zakonodavstva o zaštiti okoliša. Kada je riječ o poslovnim troškovima koje stvara ekološko zakonodavstvo, pa tu su provedena brojna istraživanja i uglavnom cijena energije, prirodnih resursa i radne snage preteže nad troškom koji stvara ekološko zakonodavstvo i to u velikoj mjeri sa izuzetkom određenih vrlo specifičnih industrijskih grana. Imamo jedno istraživanje koje je nedavno provedeno u Ujedinjenoj kraljevini koje pokazuje da za svaku funtu koju uložite u razvoj zakona o okolišu donosite koristi po društvo od tri funta, u vrijednosti od tri funte kada je riječ i o stvaranju ekoloških usluga i o smanjenju troškova zdravstva i u stvaranje novih zelenih radnih mjesta. Kada je riječ o izmještavanju emisija i ravnoteže između uvoza i izvoza i o eksternalizaciji učinaka na okoliš, u našem izvješću smo se tim me pozabavili i imamo nekoliko grafikona koji pokazuju koji dio europske potrošnje i proizvodnje je eksternaliziran kada je riječ o cijenama energenata, o namjeni zemljišta, emisijama CO2. Dakle, to smo e, doista razmotrili. I kada je riječ o informacijama o stakleničkim plinovima, to se temelji na nacionalnim emisijama i to je zapravo dogovorena osnova e, za e, izvješćivanje trostupe C e, UN-ovih organizacija, ali također smo stavili na raspolaganje i druge informacije. Osvrnimo se na rasipanje hrane i na troškovi ili prednosti mreže Natura 2000. E, Europska komisija je provela jednu studiju u kojoj smo mi pridonijeli koja je pokazala da mreža Natura 2000 E, pridonosi e, vrijednosti Europe kada je riječ o zaštićenju, zaštićevanju e, ekosustava i zdravlja u Europi u visini od 200 milijardi, a njezini su troškovi otprilike 6 milijardi eura. Evo, mislim da bi se trebali biti upoznati s time jer želim pokazati da se mi bavimo i takvim izračunima. Kada je riječ o rasipanju hrane, naravno da smo razmotrili to pitanje i razradit ćemo neke prijedloge rješenja tog problema. Osvrnimo se sada na pitanje troškova prometa i mobilnosti u gospodarstvu. Naravno, internalizacija troškova je sastavni dio utvrđivanja cijena, resursa i onečišćenja i ni naravno razmatramo tu brojna pitanja u agenciji i imamo jedan, jedno poglavlje u izvješću koje se time bavi. Kolege iz Španjolske su govorile o potrebi da se usredotočimo na prilagođavanju klimi i do sada su sve zemlje članice trebale podnijeti svoje planove prilagođavanju klimatskim promjenama. Mi naravno to u našoj agenciji razmatramo i izradit ćemo svoju vlastitu procjenu kvalitete tih planova kada za to dođe trenutak. Kolega iz Estonije je spomenuo paradigmu učinkovitosti i povećanje učinkovitosti koje smatra od najveće važnosti i o tome govorimo konkretno upravo u ovom izvješću. I smatramo da se tu treba usredotočiti na e, tri aspekta. Tehnološki, poslovne modele, dakle ponašanje ne samo pojedinaca nego i ponašanje proizvođača i naravno javni sektor treba pridonijeti ulaganjima povećanju učinkovitosti kada je riječ o gospodarstvu. Više kolega je spomenuo fond za strukturalna ulaganja. Postoji jedan članak o prihvatljivosti projekata za taj fond i u tom članku se navodi pet zahtjeva kojima treba udovoljiti kako bi se smatrao projekt uh, prihvatljivim za financiranje iz fonda. Prvi je da se projekt treba baviti inovacijama, treba imati težište na inovacijama i o tome smo dosta govorili danas. Zatim uh, treba um, se baviti niskougljičnim aspektima i učinkovitošću i zatim uh, treće treba štititi prirodni kapital i treba se baviti prirodnim razvojem. Dakle, snažna poruka našeg izvješća jest ako želite prijeći na zeleno gospodarstvo i na rješenja koje se temelje na okoliš, naravno da vam za takva rješenja treba i čista prirodna podloga. Dakle, ako želite imati takvo gospodarstvo, zeleno gospodarstvo ili temeljeno na biološkim resursima, onda vam treba takva podloga i naravno da E, to treba biti u ravnoteži. Evo, samo još nekoliko napomena o ovisnosti o resursima i tu se obraćam onima koji su spomenuli e, kritične resurse koje je e, teško naći. Ja u našem globalnom izvješću upravo se bavimo tim pitanjem resursa. Europa ima popis kritičnih resursa od kojih se većina teško nalazi u Europi, nego se nalaze recimo u Brazilu, u Kini, u Turskoj, u Kongu i drugdje. Dakle, to je kritično kada je riječ o ranjivosti europskog gospodarstva i zbog toga u svojem izvješću mi spominjemo pitanja poput ekodizajna i poslovnih modela koje treba promijeniti ako želimo cirkularnu ekonomiju. I još dvije napomene na kraju, jedna o prehrambenom sustavu i o odlukama koje tu treba donijeti. Prepoznali smo u prehrambenom sustavu jedan od ključnih sustava koji može ili ne mora pridonijeti održivosti. Mi nismo donositelji odluka, ne stvaramo politike, ne tvrdimo da bismo trebali odustati od stoke mesa ili sličnih proizvoda, time se ni ne bavimo, ali Također izrađujemo karte koje prikazuju gdje se to više koristi ili koji prikazuju zemlje koje bolje koriste ekološki sustav i e, druge zemlje koje su učinile određene odabire kako bi učinile svoju poljoprivredu održivijom. I kada je riječ o obnovljivim resursima na kraju, ako želite pročitati nešto o tome, onda bih vas uputio na izvješće Svjetske banke o četiri stupnja koji opisuje svijet koji izlazi izvan e, svojih okvira ako to postane četvrtostupanski svijet e, i e, tu bi moglo doći do migracijskih tokova koji će se mijenjati, prehrambenih tokova koji će se mijenjati i to zapravo dovodi do govora o granicama koje e, ne smije prijeći ili ako ih se prijeđe onda to otvara još veće opasnosti. Hvala vam lijepa, sada želim dati riječ odmah povjereniku. Evo ja ću samo kratko dati odgovore na neka pitanja koja su postavljena. Dakle, tu ću se osvrnuti na e, pitanja koja spominju ambiciozniji pristup. Ja se slažem sa govornicima, odnosno trebamo biti ambiciozniji kada je riječ o provedbi, a ne samo o donošenju propisa. Naravno, mm, ne moramo imati samo pristup od ozgo prema dolje, nego trebamo razmotriti ono što se događa na nižim razinama gdje treba ostvariti tu provedbu propisa. Kada govorimo o promjeni stava i ponašanja, prva promjena koju moramo ostvariti jest E, upravo inzistiranje na provedbi. Mnogi su govorili o prijenosu europskih e, zakona u nacionalne zakonodavne sustave i neki smatraju da kada je to jednom učinjeno onda je posao priveden kraju. Međutim, to nije tako, zato jer preuzimanje europske pravne stečevine je tek početak cijelog procesa i jednom e, nakon što preuzmete taj dokument, taj zakonodavni akt, onda ga trebate početi i provoditi. Neki su govorili o provedbi i o trošku iste i tu se slažem sa Hansom, zato jer koristi provedbe često premašuju troškove zato jer većina provedbe, naročito kada je riječ o zelenom rastu, Dakle, ti propisi kao prvo otvaraju radna mjesta ili olakšavaju stvaranje radnih mjesta, recimo cirkularna ekonomija, zato jer na taj način naše gospodarstvo postaje konkurentnije, je također ovdje bitna. Tu smo govorili o zakonodavstvu, o smanjenju emisija i o poboljšanju kakvoće zraka troškove ne možemo niti usporediti ako pogledamo troškove donošenja novih e, zakona, a imamo nekih 400 tisuća preuranjenih smrti godišnje. Dakle, ako e, Vidimo također da imamo i na stotine tisuća pacijenata od kroničnih bolesti koje zemlje članice trebaju i dalje zdravstveno e, štititi i pružati im zdravstvenu skrb. Dakle, ne govorimo o trošku, da ne govorimo o troškovima zdravstvenih sustava i tako dalje. Kada je pitanje, riječ o pitanju Indije i Kine, gospođe Šujice i SAD-a, naravno, tu se potpuno slažem. Ako postoji globalno pitanje, ne možemo očekivati od same Europske unije da to riješi. Ne možemo govoriti o europskom okolišu, o kineskom okolišu, o američkom okolišu. jedan planetarni okoliš imamo jedan planetarni problem i zato trebamo razraditi jedno planetarno globalno rješenje i to je i ideja u osnovi i mm, ciljeva održivog razvoja un Da, e, neki su rekli da imamo 28 različitih situacija u 28 zemalja članica. Nažalost, to je istina. Imamo 28 zemalja članica kada je riječ o zakonodavstvu koje svaka napreduju različitim brzinom, ali to pokazuje da, pitanje nije zakonodavstvo, zato jer su zakoni isti za sve zašto bi onda neka zemlja članica mogla ostvariti neke ciljeve, a druge to ne čine? To nije pitanje propisa, nego je pitanje sposobnosti i kapaciteta te zemlje članice. Mi kažemo da želimo biti ambiciozni i zato ne želimo snižavati svoje standarde ili smanjivati ciljeve. Trebamo biti ambiciozni po pitanju postizanja ciljeva i kada je riječ o provedbi. Na koji način? Trebamo prepoznati one zemlje članice koje ne ostvaruju ciljeve i trebamo utvrditi razloge zašto je tome tako i onda trebamo pomoći tim zemljama članicama da se ciljeve i ostvare. Mislim da je gospodin e, rekao da određene odluke imaju svoju cijenu i to je istina. To je upravo ono o čemu govorimo kada razgovaramo o održivim ciljevima UN-a. Nema smisla dalje raspravljati o tome ako ne počnemo se baviti provedbom, odnosno kako ćemo ostvariti te ciljeve. I Tu je e, također e, riječ i o stopi postizanja e, ciljeva UN-a o održivom razvoju. Neke zemlje članice koje su te kasnije pristupile Europskoj uniji su se obvezale na neku nižu razinu. Kolegica iz Španjolske je rekla da je najbolja energija ona koja je ušteđena i to je upravo ono što trebamo učiniti i kada govorimo o gospodarenju otpadom. Glavni prioritet e, naravno je recikliranje otpada na najbolji mogući način, no još bolje je ako možemo uopće izbjeći stvaranje otpada. Neki su govorili o rasipanju hrane. Mi rasipamo 30% naše hrane. Zamislite, 30% hrane odlazi u smeće. Dakle, trebamo razmišljati o tome kako, reciklirati, nego kako izbjeći tako rasipanje i naravno nikada je riječ o ekodizajnima, evo navišu jedan primjer. Jedan proizvođač ili dizajner računala mogu proizvesti računalo koje troši 10% manje energije, što je dobro, smanjili smo potrošnju tog računala za 10%. I onda ja kao korisnik e, ostavljam e, to računalo uključeno cijelu noć, što znači da sam ja udostručio potrošnju iako to računalo koristim tijekom dana, a ono troši manje. Dakle, projektant je smanjio potrošnju za 10%, a ja sam e, povećao tu potrošnju za 100% što nema nikakvog smisla. Kolega iz Rumunjske je spomenuo e, tehnološki transfer e, i pitao je zašto Europski parlament i zašto nacionalni parlamenti nisu to uključeni, a upravo je to smisao ovih e, sastanaka izvijestiti zemlje članice o onome čime se ovdje bavimo i također da ćemo od njih koliko često raspravljaju u okviru svojih nacionalnih parlamenta o tim pitanjima. Kada je riječ o svjetskom stanovništvu, netko je to spomenuo, to će biti jedan od najvećih izazova. Uskoro će svjetsko stanovništvo porasti na 9 milijardi ljudi i pritisak koji će taj broj stanovništva vršiti na hranu, na resurse, na vodu, energiju, tlo, će biti ogroman. Nećemo moći riješiti današnje probleme današnjim rješenjima i zbog toga je ravnatelj Agencije za okoliš u svom izvješću rekao da ostvarili smo određeni napredak, ali u budućnosti ne smije biti business as usual. Izazovi su sve veći i zato mi moramo pojačati svoje napore. Kolege iz Nizozemske su govorili o resursima i o cirkularnoj ekonomiji i povlačenju eventualnog po e, eventualnom povlačenju tog prijedloga o cirkularnoj ekonomiji. Mm, možda da, mene to ne brine, ako to povučemo možda ćemo iznijeti i ambiciozniji prijedlog. Dakle, do jeseni namjeravamo razraditi revidirani paket o otpadu. Evo, ću jedan primjer. Kada govorimo o otpadu, govorimo samo o kraju životnog ciklusa proizvoda, barem se tako misli, no nastaje otpad i prije proizvodnje završnog, konačnog proizvoda. Recimo, otpad nastaje i pri izvlačenju sirovina. Tu trebamo također intervenirati i otpad nastaje tijekom projektiranja ili dizajniranja i proizvodnje samog proizvoda. Kad bih ja mogao proizvesti ovu bocu sa 5 ili 10% manje plastike, a ostvarujući pri tom e, isti cilj da ta boca sadrži pola litre ili koliko već vode, onda bi to bio uspjeh. Dakle, to bi smanjilo proizvodnju otpada i također bi to riješilo i proizvodnu stranu, dakle stranu proizvodnog procesa, ne samo potrošnje i odbacivanja otpada i ambalaže. Kada je riječ o cirkularnoj ekonomiji, ja bih to također e, htio spomenuti jer e, to će biti i dio radnog programa e, narednog predsjedništva i to podržavam. Kada je riječ o pitanju kolege sa Malte o vodi, doista se slažem, to je velik problem, naročito za poljoprivredu. 70% ukupne potrošnje vode na svjetskoj razini otpada na poljoprivredu. Naravno, postoje i sredstva koja su na raspolaganju, tako da ako zemlje članice žele poboljšati svoj status sa vodom, onda mogu to i Imate i određene programe za upravljanje e, slivovima i, e, koji dolaze iz zemlja članica i mi sa njima surađujemo upravo na razradi tih programa. Kada je riječ o učinkovitosti resursa i emisijama, dakle ponavljam, e, cirkularna ekonomija će također pridonijeti smanjenju emisija. Zadani ciljevi i uključenje građana. To sam već spomenuo. Građani bi se tu mogli intenzivno angažirati, mogli bi biti na neki način nadziratelji provedbe zakonodavstva u zemljama članicama, jer ako zemlje članice ne provode zakonodavstvo, ako ne ostvaruju ciljeve za postizanje određene kakvoće zraka ili stanja voda, onda bih očekivao od građana da poduzmu mjere i da to prijave. Kada je riječ e, o financiranju projekata iz EFSI-a, naravno da ćemo se pobrinuti za to da svi projekti budu zeleni i održivi. Slažem se u potpunosti da je učinkovitost najbolje gorivo, naročito kada je riječ o e, odlukama zemalja članica, hoće li prijeći na određenu vrstu opskrbe energijom, e, plinu iz ili tako, što već, to je na njima. Mi možemo dati smjernice zemljama članicama. Ako zemlje članice žele vaditi plin ili naftu, to je njihova odluka, ali e, zemlje zemlja članica mora to učiniti u okviru naših kriterija. Ekodizajn, da, to vrijedi za oba aspekta ekodizajna, dakle, sa aspekta energije i također sa aspekta energetske učinkovitosti, ali i kod dizajn materijala i dobrog iskorištavanja materijala u proizvodnji. Također, plasiranje materijala na tržište je još jedan ambiciozan cilj koji će ući u prijedlog paketa cirkularne ekonomije, zato jer većina materijala koja se već reciklira se ne koristi ponovno u proizvodnji. Tako da ćemo razmotriti mogućnost stvaranja tržišta za reciklirane sirovine. Održivo stanodavstvo i stanogradnja E, slažem se sa onim što je rečeno, e, naročito o pametnim gradovima. Učinkovitost resursa, da, i sa gospodarskog i sa ekološkog gledišta. Ne možemo biti konkurentni ako smanjimo plaće. Ne možemo našim europskim radnicima ponuditi plaće kakve imaju u Aziji ili u drugim regijama, ali možemo biti konkurentni upravo eh, učinkovitijom upotrebom resursa. Hans je odgovorio na pitanje o eh, izmještanju i o migracijama zbog siromaštva, ekološke krize, gospodarske krize i tako dalje. I to je jedan od eh, razloga za donošenje ciljeva održivosti UN-a, jer ako ne budemo iskorijenili siromaštvo, nećemo spriječiti te migracijske tokove i tako dalje. Evo, ispričavam se zbog e, toga što sam oduljio. Hvala i htio bih se zahvaliti posebno prevoditeljima koji su ostali puno dulje nego što je bilo predviđeno na našem sastanku. Prije nego što se raziđemo potičamo vas da je ispred dvorane organiziran domjenak koji će biti dobra prilika za nastavak naše diskusije. Oprostite, ali sada moramo završiti jer više nemamo vremena.